Ladies and gentlemen, good morning. Please be seated. We start uh, meeting with usual remarks. Uh, um, allow me to welcome all uh, members present, guests. Uh. Dopustite mi da pozdravim naše uzvanike. This meeting is web streamed. Što se jedno želim podsjetiti da se ovaj sastanak prenosi na internetu. Što se tiče prevođenja, prioritetni su jezici punopravnih članova SEDA. A ako se slažete, sada možemo usvojiti dnevni red. Ako nema nikakvih primjedbi, onda možemo smatrati dnevni red usvojenim. No, we don't have minutes of the last meeting. Okay, so no minutes. Uh, Nema zapisnika. Imam samo jednu napomenu, idući tjedan Idući tjedan imamo sastanak e, sa e, njemačkom ministricom za obranu Ursulom van der Leyen eh, koja će doći u Strasbur eh, radi izmjene gledišta sa članovima odbora AFET i pod odbora SEDE. I eh, ta razmjena gledišta održat će se vjerojatno idući utorak 13. lipnja od 14 do 15 sati, a sada odmah ulazimo u suštinu našeg dnevnog reda, a to je razmatranje nacrta izvješća o izvozu oružja i o provedbi zajedničkog stajališta 2008 kroz 944 izvjestiteljica je gospođa Bodil Valero. I odmah dajem riječ zastupnici Valero. Izvolite. Govorit ću švedski, tako da predlažem da stavite slušalice. Evo, pričekat ću trenutak. Evo, čini se da smo svi spremni. Pa, na početku vam želim odmah zahvaliti što su mi povjerili zadaću izrade ovog izvješća i hvala izvjestiteljima u Sjeni na suradnji. Sudjelovala sam na jednom sastanku sa zemljama članicama prije izrade izvješća na koje smo razmijenili gledišta sa zemljama članicama, a i ponovno ćemo se sastati tijekom rada na ovom izvješću. E, surađivala sam i sa Međunarodnim institutom iz Štoholma Siprijem i sastala sam se sa brojnim predstavnicima poduzetnika i industrije. Od najnovije rasprave nije se ništa izmijenilo i u izvješću napadi se nisu smanjili, zapravo došlo je do još više njih i čini se da mediji su sve svjesnije činjenice da naše oružje ide i u Sjevernu Koreju i da manje zemlje izuze u Europsku uniju i da Ujedinjena kraljevina je zaključila ugovor sa Saudijskom Arabijom u vrijednosti od 2,5 milijarde eura i da imamo izvoz u Egipat unatoč tome što je na snazi embargo i tako dalje. Ja sam razmotrala kriterije o zajedničkom stajalištu i mislim da se svi možemo složiti s time da je potrebno usklađenije tumačenje kriterija. Dakle, kriterij o namjeni je ključan e, za izvoz oružja u Europsku uniju i u jednozemstvo. Tako da e, se moramo pobrinuti da oružje koje izvozimo se ne izvozi u zemlje kojima nije namijenjeno. I treba nam dakle bolja procjena, jedan dugoročni pristup i zašto ne i načelo predostrožnice. Europske zemlje uživaju u stabilnosti i na snazi je vladavina prava, imamo ljudska prava, no ipak zemlje primateljice kontroliraju konačno odredište tog oružja. Moramo imati dakle što veću transparentnost i izvješćivanje i izvješća o opremi koja je isporučena, ne o licencama, a također vas pozivam da pročitate nacrte amandmana e, koje će podnijeti izvješitelji u sjeni. Mi ćemo raditi zajedno na tome i ja ću nastojati postići što veći konsenzus oko ovog izvješća, što znači da ćemo morati uložiti neke kompromise amandmane. Ja ću naravno podnijeti i sama nekoliko amandmana zato jer je ovaj prvi nacrt previše ograničen e, i nisam uspjela u njega uvrstiti sve ono što sam htjela reći. No, većina tih amandmana odnosi se na pojašnjenja teksta. Evo, to bi bilo to i sada sa zanimanjem iščekujem vaše komentare. Hvala na ovom izlaganju i želim podsjetiti kolege da smo na pododboru sede već imali radionicu sa predstavnicima Švedskog međunarodnog instituta za istraživanje mira Siprija. Tu su i izvjestitelji u Sjeni. E, gospođa Valero, još jednom. Evo samo još jedna napomena, mislim da je u prijevodu rečeno da se izvozi oružje u Sjevernu Koreju, ali ja nisam rekla Sjeverna Koreja, nego Sirija. E, u ime pučena riječima gospodin Kelam, izvjestitelj u Sjeni. Hvala. E, želim e, zahvaliti kolegici Valero na izvrsnoj suradnji, transparentnosti i otvorenosti. također na spremnosti koju je pokazala u rješavanju nekih razlika u mišljenjima. Ovo izvješće je dobro polazište i svi se slažemo u tome da se trebamo pozabaviti pitanjem nadzora nad izvozom oružja na jedan odlučni način, jer u susjedstvu vidimo dramatična događanja, porast sukoba, što je dovelo do većeg izuza oružja. Ne znam bismo li to mogli nazvati utrkom na naoružanju, to je zapravo više pitanje onoga što je nastalo prije, kokoš ili jaje, ali svakako se slažem sa time da je potrebno usklađenije tumačenje kriterija i naravno bolja procjena rizika i veća transparentnost i to je sadržaj i suština našeg sporazuma. Pučani žele ojačati sposobnosti samoobrane zemalja članica, a i Europske unije. Također želimo ojačati važnost europske obrambene industrije u ovom kontekstu. Spremni smo podnijeti više amandmana koje idu u tom smislu i želimo također istaknuti europsku tehnološku i obrambenu bazu koja pridonosi provedbi zajedničke obrambene i sigurnosne politike. No, mi bismo se više htjeli usredotočiti na provedbu osam kriterija umjesto da se povećava njihov broj. No, mislim da ćemo zajedno ostvariti napredak i pomiriti različita gledišta koja ipak e, nisu toliko različita jer sve nas brine jačanje izuza oružja. To oružje, nažalost, vrlo često završi u pogrešnim rukama i može dovesti i do sve većeg širenja sukoba. Hvala. Hvala u ime SID-a gospođa Ajala Sender. Hvala gospođo predsjednice. Na početku želim čestitati gospođi Valero na izrađenom dokumentu. U ovom dokumentu prepoznajemo neke naše doprinose također. I to doprinose koje smo dali još 2015. godine kada se radilo na prethodnom izvješću. Tu naročito mislim na popis e, osuđenih osoba i subjekata za koje se sumnja da su sudjelovali u ilegalnoj trgovini oružjem. Dakle, zahvaljujući tom e, crnom popisu, crnoj listi pod navodnicima, možemo se boriti protiv e, izuza oružja na crno. I slažem se naravno sa time da nas mora brinuti činjenica što je došlo do porasta izuza oružja i Stoga trebamo poraditi i na usklađenijoj primjeni kriterija, a također trebamo i ojačati neke kriterije. Možemo ih primjerice ojačati na sljedeći način. Ako se poslužimo informacijskim tehnologijama, ako prodremo u deep web i tako dalje. Dakle, to je čitav niz izazova koji nas moraju navesti da potaknemo zemlje članice da stave na raspolaganje potrebne resurse za suzbijanje ovih negativnih pojava. Ako ne možemo preduhitriti trgovce oružjem, moramo barem biti u korak s njima i također trebamo jače nadzirati izvoz prema raznim zemljama. Još nešto je bitno. Budući da se rad nastavlja, moramo e, razraditi jednu europsku politiku sigurnosti i obrane. U tom kontekstu moramo potaknuti zemlje članice na pojačanu suradnju. Trebamo, da se tako izrazim, ojačati ekonomiju razmjera. Tu mislim na europsku industriju naoružanja koja služi svrsi jačanja sigurnosti Europske unije, ali i na međunarodnom planu treba nam više sigurnosti kako bismo spriječili da e, zemlje poput Kine govore jedno, a čine drugo. mi bismo morali također se pozabaviti e, pitanjem učinka Brexita na ovakve dokumente i u tom smislu želimo uložiti amandmane. Izvjestiteljica je spomenula Ujedinjenu kraljevinu i izvoz iz Ujedinjene kraljevine prema Saudijskoj Arabiji. Evo, vidimo koji razlozi za zabrinutost postoje jer postoji određena netransparentnost u vezi sa tim eh, dozvolama za izvoz. Tako da mora biti jasno da se postojeći važeći kriteriji i sadašnje zakonodavstvo ne smiju razudnjavati kada je riječ o Ujedinjenoj kraljevini u ovom trenutku. Postoje naravno određene treće zemlje koje pošuju odredbe zajedničkog stajališta. Dakle, mislim da ne bismo uspjeli ništa mijenjati, već samo ojačati. Izvjestiteljica je naznačila također neke aspekte koje u svakom slučaju valja ojačati. Hvala. Hvala. ima riječ. Hvala. Treba pohvaliti kolegicu Valero na odrađenom poslu i to je doista i istina. Ja ću uložiti devet amandmana o pitanjima koja se tiču stvarne situacije. Kao prvo trebamo osvojiti učinkovite sankcije u slučaju povređivanja osam kriterija iz zajedničkog stajališta. Treba jasno reći da zemlje članice moraju poštivati tih osam kriterija jer inače će se uvesti sankcije. Europa treba imati obrambene sposobnosti, s time se apsolutno slažem. Europska industrija oružja od ključne važnosti, ali od između doprinosa europskoj obrani i ilegalne trgovine ili polulegalne trgovine i polulegalnih e, kanala za izvoz e, oružja. Dakle, između te dvije krajnosti postoji veliki jaz e, i u tom jazu se mogu smjestiti sankcije. Ponekad zemlje članice dostavljaju podatke vrlo sporo sa zakašnjenjama, ponekad ne uopće. Evo, mi trebamo riješiti takve situacije. Osim toga, trebamo zahtijevati da i posrednici i poduzeća koja krše ove odredbe budu kažnjene. Trebamo im nametnuti sankcije i globe. A s druge strane moramo kazniti ovu trgovinu smrću. Jer to nije samo kršenje zakona, nego prava pravcata e, trgovina smrću. Također, e, u e, određenim zemljama postoje licence prema kojima se proizvodi oružje sa europskom tehnologijom. Ja nisam naivan i znam da se u trećim zemljama izvan Europske unije primjenjuju europske tehnologije i izuzi se takva tehnologija u svrhu proizvodnje oružja bez ograničenja. Kada imamo poduzeće koje se ne ponaša odgovorno, ono će se registrirati van Europske unije kako bi ih moglo izbjeći. Dakle, bilo kakva europska tehnologija koja se koristi za proizvodnju u nekoj trećoj zemlji treba podlijegati istim ograničenjima koja se primjenjuju unutar Europske unije, jer inače ako to dostupimo i dalje dopustimo, onda i dalje dopuštamo ovu trgovinu smrću. Također, E, privatna zaštitarska poduzeća i sigurnosna poduzeća su neizbježna u određenim slučajevima i to je posljedica eksternalizacije onoga što se ne može prepustiti trećima, a to su sigurnost i obrana. No zašto to činimo i iz proračunskih, ali i iz estetskih razloga, odnosno bolje je da imamo gubitak radnih mjesta u takvim poduzećima nego u vojsci. Jer teško je nekom političaru priznati i prihvatiti činjenicu da je došlo do pogibije pripadnika vojske, a to je manje teško kada je riječ o podizvođačima. Dakle, poduzeća koja primaju to oružje moraju biti čista i ako ta poduzeća krše ljudska prava treba prekinuti izvoz. Ja ne želim poticati danje licemjerje, nego želim riješiti sadašnju situaciju u skladu s našim načelima koja moraju biti glavna i neporeciva. Hvala, gospođa, gospođa Hvala. E, mogu se samo dovezati na ono što je rekao gospodin Nart. U suštini, iz godine u godinu mi ovdje sjedimo i opet i ove godine iznosimo iste fraze. Svi se slažemo da smo jako zabrinuti zbog situacije i svake godine se složimo da izvoz u rizična područja, a trebamo koristiti pravu terminologiju, a to su ratna područja, dakle i dalje izvoz e, tamo traje, čak i raste. E, trebamo izvući zaključke iz toga. Svi se trebamo složiti da je osam kriterija dobro, da su to kvalitetni kriteriji. Znamo da ih treba provesti. I što činimo? Izvjestiteljica je puno toga uvrstila u svoje izvješće, Dakle, to su izjave s kojima se ja mogu složiti kao i moj klub. I imamo zapravo iste zahtjeve kao i ona. I mislim da trebamo još jednom e, razmotriti pitanje sankcija. Ne možemo sve e, zamarati istim stvarima, odnosno sve stavljati u isti koš. Postoje sankcije i bolje je da kaznene istrage se provode na bolji način, ali govorimo o dozvolama koje su dogovorene i države koje odobravaju takve dozvole. I kao što znamo, e, Ujedinjena kraljevina izdala je dozvole za Saudijsku Arabiju, ali tu su različita područja, primjerice Radi se o činjenici da postoji postoje bojazni, poslovne bojazni koje su normalne. Dakle, ljudi žele izlaga, izvoziti, poslovati u ovoj grani industrije kao i u drugima, a to treba na neki način staviti u ravnotežu s onim što je važno. Jer države kojima su odobrene dozvole su geostrateški važne. A naravno tu je i pitanje prijateljski nastrojenih država, čak i za Njemačku saveznu državu, koliko god to bi bilo čudno, Saudijska Arabija predstavlja važnog geostrateškog partnera. I te zemlje koriste to oružje u drugim dijelovima svijeta da bi ubijali ljude. Dakle, postoje te geostrateške e, dimenzije koje trebamo imati na umu. Ono što mislimo da u izvješću nije dobro obuhvaćeno je način na koji možemo izvršiti pritisak na države članice i pitanje sankcija trebalo bi biti uključeno u sve sporazume i ugovore. Mislimo da je zajedničko stajalište obvezujuće, tako da je smiješno da u ovome domu se ne možemo e, složiti oko sankcija. Dakle, to je jedna točka, jedna tema gdje mislim da bi ovo izvješće trebalo poboljšati i mi ćemo sukladno našem mišljenju e, podnijeti neke amandmane. Hvala, gospođa Ana Gomeš. Hvala. Htjela bih zahvaliti kolegici e, Valero na vrlo smislenom izvješću koje nam je predstavila. E, sadrži vrlo dobre analize situacije i konkretne prijedloge. Ja sam e, puno, odnosno naporno radila kako bi ovo postalo obvezno zajedničko stajalište što smo i uspjeli 2008. godine. Dakle, upravo zahvaljujući pritisku ovog e, parlamenta mi smo u tome uspjeli. Države članice međutim nisu provele sve ovo što je zacrtano, odnosno postoji raz, različit stupanj provedbe u različitim zemljama i mislim da je došlo do pogoršanja, odnosno usporavanja zadnjih nekoliko godina i to je i u godišnjim to se vidjelo je u posljednja dva godišnja izvješća. Jedan od velikih problema koje smo utvrdili je to da se situacija pogoršala, odnosno u nekoliko država članica postoji nekoliko subjekata, odnosno tijela koji izdaju izvozne dozvole i neki pružaju podatke, odnosno podastiru podatke za izvješće, međutim neka tijela to ne čine, dakle ostaju ispod radara. To se događa u nekim državama članicama, uključujući i moje zemlji. Dakle, određena tijela podnose takve informacije Ministarstvu vanjskih informacija. To nije e, bio slučaj s policijom, odnosno jednom jedinicom koja je isto tako izdavala izvozne dozvole. Isto tako postoji tu niz nedosljednosti koje je kolegica Valero istaknula u izvješću. I mislim da da je to neprihvatljivo za države članice kad su svjesne prijetnji s kojima smo suočeni. A u nekim slučajevima ne radi se čak ni o prijetnjama, radi se o stvarnim napadima unutar Europske E, unije, uključujući i terorističke napade, a to je direktno povezano s manjkom kontrole e, nad izvozom oružja. I znamo kako su se e, dogodili napadi u Parizu. Znamo da je to da, da su taj čin da, da je olakšan tako lakom prodajom oružja. apsolutno je neprihvatljivo da države članice se ne drže zajedničkog stajališta i mislim da moramo biti vrlo e, jasni u ovom izvješću i trebamo tražiti od komisije da djeluje. Ona to može, to je zajedničko stajalište koje je obvezujuće za sve države članice. E, to je posebno očito kad je riječ o izvozu oružja u Saudijsku Arabiju, a to je zemlja koja sasvim jasno ne zadovoljava kriterije i zajedničkog stajališta. Oni su uključeni ne samo u rat u Jemenu, već oni doista e, ohrabruju terorizam. Ne dajmo se zavarati. Oni nisu naš partner u borbi protiv terorizma ili u borbi za globalnu sigurnost i ja imam bojazni vezano uz e, srodne tehnologije poput dronova, a to je tehnologija e, što je već postalo prisutno u sektoru obrane Europskoj uniji. I jako sam uzrojana zbog nedostatka kontrole nad e, srodnim izvozom srodnih tehnologija e, koji mogu imati e, dvojnu namjenu i čiji je cilj zapravo da kršenje ljudskih prava postane norma u nekim zemljama. Stoga mislim da je ovo izvješće jako važno. Parlament će postići veliku stvar za sigurnost ako ovo izvješće doista bude slalo jaku poruku i treba iznijeti i nazive zemalja koje nisu eh, se pridržavale zajedničkog stajališta u eh, izvozu oružja, to su Francuska, Njemačka i Ujedinjena Kraljevina zato što eh, nisu u potpunosti iznijele informacije koje se odnose na izvoz oružja Hvala gospodin e, Galer. Htio bih da pogledamo stavke 13 i 14. Razmjena informacija između država članica. Mislim da je to jako važan aspekt. Donositelji odluka u različitim državama članicama, oni koji odlučuju treba li izdati dozvolu ili ne, su bolje informirani ako su im dostupne informacije ne samo iz e, njihovih zemalja, matičnih zemalja, već i iz drugih država članica. E, trebamo tu činjenicu imati na umu. 13b. Popis osoba za koje se sumnja da su uključene u nezakonitu trgovinu oružjem to je nešto što je jako važno i bilo bi od koristi. Bilo bi jasno svima e, trebali izdati ozvu, dozvolu ili ne. sjećam se kada Baltičke države nisu bile članice Europske unije, to je bilo prije 20 godina, kad govorimo o policiji u redu, ali ako se radi o privatnim pojedincima koji žele e, oružje, trebamo biti oprezni. U to vrijeme nismo imali zajedničko stajalište i nismo uopće e, imali informacije iz drugih e, zemalja da bismo donijeli svoju procjenu. I mislim da bi bilo jako korisno da ti ljudi imaju više informacija o podnositeljima zahtjeva, a to nisu uvijek države i državna tijela, ponekad se radi o privatnim poduzećima, trgovcima. I stoga mislim da ova fraza u, stavku 13 je korisna. Hvala gospodin Schaffhauser. Dragi kolege, ja se ne slažem ni ovaj puta e, s nekima od ostalih kolega. Ja mislim da u ovom području načelo e, subsidijarnosti kaže da države članice imaju isključivu nadležnost. Naravno, slažem se s kriterijima, mislim da treba osigurati koordinaciju, ali ne vidim u kom smislu Europa donosi dodanu vrijednost. U ime koga Europa se usprotivila ratu u Iraku, u, tom, u to vrijeme bio sam e, prijatelj gospodina Peteringa i, i predsjednik odbora AFED bio je naš bivši predsjednik i znamo da je Europski parlament glasovao za rat u Iraku. Predsjednik e, odbora AFET me je poslije posjetio i o tome smo razgovarali. E, kad je riječ o našem e, stavu o Ukrajini i Siriji, e, parlament niti Unija nije baš pokazala neku veliku razboritost u svim ovim pitanjima koja su dovela do rata. Mislim da rat treba spriječiti, a ne da kasnije se nosimo s posljedicama, uključujući posljedicama po izvoz. Kad je riječ o kontroli izvoza oružja, Htio bih e, podsjetiti na stav ovog parlamenta u svezi Kosova, e, a to je isto tako za posljedicu imalo e, širenje, nekontrolirano širenje oružja i naoružanja, a to je imalo i različite posljedice u tom dijelu zemlje i slažem se s onim što je rečeno o Saudijskoj Arabiji i mislim da tu zemlju treba okriviti za ono što je napravila, ali to nije dio nadležnosti Europskog parlamenta, već nacionalnih parlamenta i kontrola koja je potrebna, a isto tako tu su i sukobi interesa E, a isto tako tu su i općenito interesi koje treba e, razotkriti. Mislim da se tu mogu pojaviti i pitanja veleizdaje. Dakle, mislim da trebamo osnažiti nacionalno zakonodavstvo, ali mislim da trebamo se nasloniti e, na, osloniti na ovih osam kriterija. Mislim da nisu potrebni režimi sankcija ili tutorstva, e, zato što u tom području Europska unija nema nadležnost. Hvala. Thank you. Now once more, Mrs. Valero. Hvala, a sada ponovno gospođa Valero. Hvala. Vrlo sam pozorno slušala i bilježila. Mislim da ću se moći složiti oko brojnih pitanja e, koja su ovdje istaknuta. Dakle, dobit ćemo amandmane različitih e, različitih e, klubova i mogu naslutiti o kakvim će se amandmanima raditi i mislim da ćemo doći do nekih rješenja. Ako me slučaj, sjećanje dobro služi, zadnji put smo isto tako se dogovorili o sankcijama i o industriji i ako smo se uspjeli zadnji put dogovoriti o ovim pitanjima, vjerujem da će tako biti i ovaj puta. E, radujem se vašim amandmanima i hvala vam što ste došli tako velikom broju, te ste što ste podržali ono što je već uvršteno u dokument. Hvala. Podsjećam kolege da je rok za podnošenje amandmana sutra u 11 sati ujutro. Znači 11 ujutro, a ne do podne. Nakon toga drugo razmatranje održat će se tijekom sljedećeg e, sastanka koji će se održati 21. i 22. šestog, te usvajanje u Afetu 10. ili 11. srpnja. I očekujemo usvajanje na plenarnoj sjednici u rujnu, još ne znam još uvijek koji datum. U redu, hvala vam na sudjelovanju i hvala na raspravi. Sljedeća točka je kratko izvješće misije pod odbora sede u Gomi u istočnom dijelu Demokratske republike Kongo. Tri člana seda bili su prisutni na misiji. Gospodin Javier Nart, gospodin Jean-Luc Schaffhauser i ja. Ja sam vodila misiju Pratili su nas e, članovi tajništva i politički e, savjetnici i naravno niz prevoditelja. Htjela bih se ispričati e, prisutnim članovima jer nismo podnijeli izvješće na razmatranje tako da ćete čuti usmeno kratko izvješće o ovoj misiji, a izvješće će biti usvojeno u pisanom postupku, a ako bude potrebno e, dodatno ćemo o njemu raspravljati. Podsjećam vas isto tako da će se na sljedećoj sjednici Europskog parlamenta razgovarati i o situaciji u Demokratskoj Republici Kongo, razgovarat će se i o sigurnosnom aspektu stanja u toj zemlji, održat će se rasprava, a nacrti rezolucija e, već su podneseni, jučer je bio rok za predaju i klubovi su već predali svoje nacrte. ova misija doista je bila vrlo zanimljiva i e, edukativna. Nismo otišli u glavni grad, a nakon toga u Goma. Odlučili smo letjeti iz Addis Abebe. E, odlično smo to organizirali. Najprije smo se sastali s predstavnikom lokalne vlasti, odnosno provincije Kivu i iskreno govoreći mislim da taj sastanak je bio dalek, daleko od uspješnoga. Dobili smo jedan dosta ružičasti prikaz e, političke situacije u toj provinciji. Čim smo došli, čuli smo izjave predstavnika i država članica Europske unije i drugih e, zemalja koji su izrazili zabrinutost zbog stanja u provinciji u Demokratskoj republici Kongo. E, glavni, glavni elementi našeg, e, naše posjeta bili su sastanak voditelja misije MONUSK, a isto tako smo se sastajali s predstavnicima UNHCR-a. Nažalost, nismo se uspjeli e, susresti s regionalnim e, liderima e, oružanih skupina Demokratske republike Kongo. Taj sastanak je su tkazali partneri i to u zadnji čas. Kad je riječ o sastancima sa misijom u ENA, dakle zaključci iz tog sastanka su bili dosta očiti. Trebali su se održati izbori, odnosno očekujemo da će se održati izbori do kraja ove godine. Proces registracije birača bio je prilično uspješan prema prvim izvješćima. Manusko, odnosno Monsuko, njihova vozapovjedništvo, nas je zapravo obavijestilo da nema prepreka u pogledu registracijskog procesa. I da bi se izbori trebali moći provesti na vrijeme. Naravno, e, Kongo je doista ogroman i teško je upravljati svim tim e, teritorijom. Međutim, e, izbori su tamo već bili provedeni i sigurnosna situacija nije se toliko promijenila da bi bilo potrebno odgoditi izbore. E, član, članovi su na sastanku sa zapovjedništvom monusco i stručnjacima unutar misije izrazili potrebu da provedba postojećeg mandata bude dosljednija. um, radilo se na izmjeni tog mandata kako bi se omogućilo postrojbama da se energičnije uključe u područja, područjima sukoba. Mi smo tijekom naših e, razgovora s predstavnicima UN-a naglasili koliko je situacija loša u pogledu vađenja minerala jer je to jedan od e, razloga velikog broja sukoba uključujući tu ne treba zaboraviti e, niti utjecaj e, organiziranog kriminala. Nedavno je došlo do užasnog ubojstva visoko rangiranog UN-ovog stručnjaka, predstavnika E, glavnog tajnika Ujedinjenih naroda koji je bio raspoređen u Demokratskoj republici Kongo kako bi provodio istragu. Nakon povratka u Brisel naše misije nametnute su ciljane sankcije protiv političkog establishmenta Demokratske republike Kongo. Prema mome mišljenju, to je bilo u skladu s našim očekivanjima. Isto tako, tijekom misije otišli smo u e, kamp za prognanike i tamo smo se susreli s predstavnicima prognanika kao i susreli smo se i sa dužnosnicima koji su posjetili taj kamp. Možda to nije bio najprezentativniji način da posjetimo taj kamp jer nam je rečeno da E, taj e, prognanički kamp e, Mogunga da će uskoro biti zatvoren i prognanici koji su tamo, mnogi od njih već su proveli više od deset godina u tom istom kampu. Njima će biti dan drugačiji status u Demokratskoj republici Kongo. Trebate znati da je situacija u Gomi dosta teška. Nalazi se vrlo brzo, e, vrlo e, blizu aktivnog vulkana. Tako da kad govorimo o poteškoćama koje tamo postoje, ne radi se samo o oružanim skupinama i kršenja primirja, već se radi i o miješanju e, drugih i provincija i drugih afričkih država. E, teško je upravljati krizom u slučaju moguće erupcije vulkana. Tu su i druga pitanja, poput teškog stanja javnog zdravlja. Glavni grad te provincije nalazi se blizu granice Ruande, a e, tu je vrlo teška politička situacija i povijest, zbog povijesnih razloga situacija u, sigurnosna situacija e, u Gomi je teška. I na kraju bih htjela reći da sam obećala da ćemo izvješće pripremiti što je prije moguće i e, predat ćemo ga eurozastupnicima. Sada bih zamolila druge sudionike ove misije da daju svoj doprinos ovoj prezentaciji. Gospodin Javier Nard. El papel soporta todo, incluso las mentiras establecidas de una forma burocráticamente correcta. Lo que observé en Goma es el ejemplo más perfecto. Dakle, što se tiče situacije u Gomi, mislim da je to bio jedan e, dobar primjer kako izgleda korupcija i što to znači zapravo kada se vidi licemjerje u toj situaciji. Sedamnaest tisuća naoružanih vojnika koji imaju dovoljno vojne opreme da bi ugrozili mir. Šetaju se poput turista cestama, čak ih i domaće stanovništvo naziva turistima. To su ljudi koji neprestano krše mandat koji su im povjerili Ujedinjeni narodi, a kojim se predviđa da tih 17 tisuća vojnika koji su plaćeni iz e, od strane svih država članica moraju zaštititi lokalno stanovništvo. Dakle, da neutraliziraju vojne skupine i da zaštite stanovništvo. To podrazumijeva eliminaciju vojnih skupina. Dakle, u vojnom smislu je to vrlo jasno. Kada sam razgovarao sa glavnim zapovjednikom snaga Minuska, činilo mi se da je situacija jasna. Neutralizacija znači napad, znači da ih treba ubiti, da ih e, treba prisiliti na predaju. I mislim da je to samo po sebi jasno. Međutim, E, jedinice postrojba Minuskoa nalaze se u glavnim gradovima na području velikih jezera. Oni slobodno patroliraju ulicama tih gradova. A glavni izvor prihoda većeg dijela stanovništva nije u Gomi, nije na nego se nalaze na područjima gdje postoje robovi koji su dakle pod kontrolom tih oružanih snaga. Osim toga mislim da treba reći da je skandalozno i sljedeće. To su ljudi iz Bangladeša, iz Pakistana i Indije. Oni su uglavnom pripadnici tih postrojbi i ne može se reći da pokazuju veliku solidarnost sa stanovništvom niti da daju doprinos e, svjetskom miru. To je zapravo i jedan način da se tu stavljaju vojnici koji su plaćeni iz proračuna UN-a i na taj način se tu razmještaju postrojbe e, posebno indijaca. A da ne govorimo o njihovom mandatu njihova vlastita vlada im kaže da ne smiju intervenirati u sukobe, a Ujedinjeni narodi im kažu da moraju neutralizirati e, oružane snage. To je skandalozno. de Mi smo bili u kampu Guma, 7 km od Gome, i tamo su žene od nas zatražile nešto uistinu revolucionarno, nešto za što treba posebni mandat Ujedinjenih naroda. One su tražile od nas da ih zaštitimo, da ih vojnici ne bi silovali kada idu po vodu, a to je uistinu na nekoliko kilometara od e, vojarni gdje se nalaze vojnici un Mislim da moramo jasno progovoriti o tome što se događa. Čini mi se da postoji jedna rezolucija u kojoj stoji da moramo čestitati Minusku na njihovom djelovanju. Međutim, mislim da mi trebamo osuditi njihovo djelovanje. Domaće stanovništvo želi da vojnici koji se nalaze na tom području ispunjavaju svoj mandat, a ne da se okolo šeću poput turista. Osim toga i zapovjednik mora biti adekvatan. Trenutno je on iz Južnoafričke republike. Međutim, on je nemoćan na terenu. Postoji e, jedna interventna brigada od 3500 vojnika dakle ima ih 3500 koji interveniraju, a svi ovi ostali se i dalje šeću ulicama i dobivaju, primaju plaću. A riječ je o međunarodnom mandatu koji je povjeren svim tim vojnicima. Prema tome situacija je uistinu skandalozna. Mislim da se mandat mora poštivati i e, postrojbe moraju biti odgovarajuće. Oni se bore protiv četiri do pet tisuća bandita, pa mislim da nisu potrebne tolike snage. Možda bi bilo dovoljno da ih ima deset tisuća na terenu, ukoliko im je uistinu cilj da se bore protiv tih e, bandi, protiv tih bandita. Ali ono što oni zapravo žele jest e, da ih se pusti na miru. Osim toga, e, trgovina zlatom, trgovina sirovinama, drvetom. To je ono na čemu počeva logika ratovanja. A to su dakle građani Konga i neki građani iz Ruande i drugih zemalja. U Gomi su nam rekli da ima više, da je bilo više od 200 ljudi iz Ugande i Ruande koji nisu na popisu i nitko ih nije stavio na popis UN-a. Na tom popisu bi trebali stati glavni trgovci, a ne oni koji su na drugom ili trećem mjestu. Dakle, pitanje je e, gdje se, gdje se to sve skupa izvozi? Pa to se izvozi prema našim zemljama. Znamo svi o kojim je zemljama riječ. Dakle, ukoliko ne poduzmemo nešto u vezi s time, naći ćemo se u situaciji da ćemo samo moći izražavati žaljenje zbog žrtava. Hvala. Gospodin Šafhazer, hvala. Ja bih prije svega htio reći da se u potpunosti slažem sa riječima kolege Narta. Ukoliko želimo da naše djelovanje bude učinkovito, moramo se angažirati vezano uz ove interventne brigade. Da, mislim da je maksimalno potrebno 3 do 5 tisuća vojnika i to bi bilo dovoljno da se stabilizira situacija u toj regiji ukoliko to uistinu želimo. Međutim, ne trebamo ovdje računati na minusko. E, možemo, tu su i Francuska i Rusija i neke druge zemlje koje znaju organizirati vojne intervencije i oni bi zapravo trebali pojačati snage e, domaćih oružanih snaga. Ono što je potrebno su mobilni, mobilne bojne i interventne brigade. E, to bi trebalo biti pod upravljanjem vanjskih vojnih snaga koji imaju uskustva, iskustva u vojnim operacijama kako bi oni direktno intervenirali e, i neutralizirali te oružane skupine. Drago mi je da je kolega spomenuo da među osobama koje su osuđene postoji i niz politički odgovornih osoba iz Konga. Međutim, tu se zaboravlja na one iz Ugande i Ruande, a koji su također izravno uključeni u tu trgovinu. Dakle, ovdje je riječ o jednom selektivnom moralnom pristupu. Vidimo i ovdje što je sa našim vrijednostima, što je s moralom i kako se to koristi vrlo jednostrano. Moramo se dakle podsjetiti na čitav kontekst. Ja sam um, i sam bio angažiran u toj zemlji. U početku je tu bila uključena Uganda zajedni, zajedno sa američkom službom. Nakon toga je bila jedna operacija pobunjenika koja je dirigirana od strane stranih zemalja, a cilj je bio da se dođe do određenih sirovina. U ostalom tu postoji i dokaz. Prijatelji eh, gospodina Clintona su uskoro došli potpisati ugovore na tom području, mislim da to nitko ne može poreći, to su naprosto činjenice. Prema tome, vanjske snage Ruanda i Uganda instrumentalizirane od strane e, vanjskih e, sila su zapravo dovele do te situacije, to je činjenica. I to je dovelo do nesigurnosti na tom području jer to ide na ruku organiziranom kriminalu i interesima određenih sila i na, taj način je nastala situacija na području velikih jezera što je kao posljedicu imalo velik broj žrtava prema tome to je e, taj kontekst koji ne smijemo zaboraviti i u tom smislu trebamo svoje preporuke i sankcije prilagoditi datom, datoj situaciji osim toga, htio bih nešto reći o demokratskoj tranziciji. Htio bih e, spomenuti da se nalazimo u jednoj situaciji u kojoj vlada licemjerje. Mislim da predsjednik Kabila, kao što je i sam rekao, namjerava napustiti svoju funkciju i mislim da je to nužno ako se želi postići mir i stabilnost. No isto tako smatram da je potrebno vrijeme da se organizira tranzicija kako bismo uistinu dobili stvarnu tranziciju i kako se ne bi dogodilo da razni politički vođe instrumentaliziraju situaciju što bi moglo ponovno dovesti do rata. Mnogi imaju svoje interese u toj regiji. Mnogima je u interesu da se rat nastavi. Prema tome moramo biti vrlo oprezni kako bismo pod svaku cijenu izbjegli sljedeću situaciju. Dakle, e, ja ne poričem da je tranzicija neophodna i ja je u potpunosti podržavam, ali isto tako smatram da moramo izbjeći novi rat. Tu ima onih koji se bave mutnim poslovima, koji imaju veze sa organiziranim kriminalom i sa razno raznim tvrtkama koji imaju svoje interese. I to zapravo stvara jednu nestabilnu situaciju. To znači da Demokratska republika Kongo nikada neće imati suverenitet i moći obraniti vlastite interese. I neki žele da se nastavi takva situacija i žele na taj način izmanipulirati demokratski procese i demokratsku tranziciju. U ostalom, e, Kabila je sam vijen bio. A l'utilisation des termes de la transition. Dakle, moramo E, paziti na demokratske procese ukoliko želimo dati potvrdu takvom jednom procesu. Trebamo podržati e, crkvu i snage civilnog društva i na njih se moramo osloniti. Jučer je održana konferencija na kojoj su bili nazočni e, predstavnici oporbe iz Demokratske republike Konga. Ja osobno nisam nazočio toj konferenciji, ali mi je asistent eh, prenio informaciju da su najumjereniji bili predstavnici oporbe. Dakle, parlament je tražio jače sankcije od predstavnika oporbe. Čak i oni nam kažu, predstavnici oporbe kažu da se pod svaku cijenu mora izbjeći rat. Dakle, ne možemo nametati licemjerna načela izvana, e, pogotovo kada znamo tko se za njih zalaže i još jedanput ću ponoviti e, s obzirom da sam bio u toj zemlji za vrijeme rata da pod svaku cijenu moramo izbjeći e, novi rat. Hvala. Hvala. Ovdje imamo predstavnika Europske službe za vanjsko djelovanje. Mogu li vas moliti da uzmete riječ? Hvala vam. Hvala svim zastupnicima koji su iznijeli svoje komentare i koji su nam dali nekoliko informacija o ovoj misiji. E, dopustite mi da ja iznesem svoje komentare. Ja sam prije misije iskazao svoju zabrinutost zbog e, sudbine e, skupine stručnjaka uh, UN-a i nažalost e, potvrđeno je to da su oni stradali tako da se želimo i mi pridružiti želji da se održi neovisna i nepristrana istraga u događaje i također vezano uz ubojstva i zločine na području kase. Što se tiče Monuska, e, ovdje sam primio na znanje neke bozni vezane uz izvršavanje mandata Monuska. Monusk ima čitav niz e, zadaća temeljem e, rezolucije Vijeća sigurnosti 2348, ne samo što se tiče interventne brigade, nego i vezano uz postupak registracije birača. Što se tiče samog e, rada Monuska, moram napomenuti da je ove godine rezolucija Vijeća sigurnosti odlučnija kada je riječ o praćenju provedbe njihovog mandata. Mi se zalažemo za djelotvorni monitoring i postupak izvješćivanja. Mislim da je to općenito problematično u Demokratskoj republici Kongo. Nekolicina kolega je spomenula odnose u regiji, potrebni su nam e, dobri odnosi u regiji i iz tog razloga se obraćamo i regionalnim organizacijama. Također želimo imati tjesnu suradnju sa Afričkom unijom jer e, kriza u Kongu će se dugoročno riješiti samo budemo li imali bude li se učinkovito djelovalo na regionalnoj razini. Htio bih također naglasiti da ćemo mi nastaviti raditi ne samo na provedbi e, nove uredbe Europske unije o rudama i sukopom zahvaćenih područja, radit ćemo i na regionalnoj e, inicijativi e, u tom smislu. Ovome želim također spomenuti i divlje vrste i dakle trgovinu divljim vrstama. Što se tiče sankcija, kao što znate, e, donijeli smo jedan novi popis sankcija e, koje je vijeće odobrilo 29. svibnja. Na tom popisu je naglasak na potrebi da se zaštite ljudska prava. Dakle, potreba za zaštitom ljudskih prava i izbjegavanjem nasilja je za nas vrlo važno za e, kao dopunsko djelovanje u ovom području, no to ne znači da Europska unija ne može produbiti sankcije sukladno zaključcima vijeća u odnosu na one koji politički obstruiraju proces. Na kraju želim još reći da sam s velikim zanimanjem saslušao ono što je rečeno o oruženim snagama u Kongu. Žao mi je što se niste mogli sastati sa predstavnicima FRDC-a. Mislim da bi se djelovanje MONUSKA trebalo staviti u kontekst djelotvorne suradnje sa FRDC-om. Dakle, hvala vam e, što ste me pozvali. Mi ćemo uzeti u obzir vaše preporuke. Hvala i zahvaljujem vama i mogu vam samo obećati da ćemo uskoro izraditi izvješće, tako da će zastupnici moći iznijeti svoje komentare. E, zastupnici i članovi misije su već e, dostavili svoje očitovanje, tako da ćemo uskoro završiti rad na tom izvješću. Hvala svima na raspravi pod ovom točkom dnevnog reda. Imam samo još e, jednu napomenu. Slažem se sa predstavnikom Europske službe za vanjsko djelovanje. Mislim da je e, bilo vrlo važno da se porazgovara o širenju nasilja i u provinciji presented uh, Kao što smo čuli od Javiera Narta, mandat uh, MONUSKA temeljem rezolucije Vijeća sigurnosti daje mogućnost za djelotvornim angažmanom kako bi se ublažilo nasilje u istočnom dijelu Konga gdje je to posebno problematično. Hvala vam na ovoj raspravi, a sada ćemo prijeći na sljedeću točku dnevnog reda. Dopustite mi da pozdravim naše uzvanike. Okay, little Pričekat ćemo malo. It's going to be exchange of views with uh, Imat ćemo razminu mišljenja sa veleposlanikom Pedrom Seranom, koji je zamjenik glavnog tajnika Europske službe za vanjsko djelovanje, a tema je provedba globalne strategije u području ZSOP-a. Ambassador Warm, welcome to... dobrodošli na ovaj sastanak. Ovo je pravovremen susret, budući da sam jučer na konferenciji za medije visoke predstavnice, potpredsjednice komisije podpredsjednikom eh, Katajnenom predstavila paket o obrani. Odnosno čitav niz dokumenata o kojima ćemo razgovarati na sljedećem Europskom vijeću. Ovo je pravi trenutak da se o tome razgovara na sastanku pod odbora sede. Kao što smo čuli na konferenciji za medije gospođe Mogherini i gospodina Stoldenberga, dakle takva će se konferencija sazati kako bi se predstavilo 42 mjere koje se trebaju provesti u cilju ostvarenja zajedničkog memoranduma, odnosno zajedničke deklaracije između Europske unije i NATO-a koja je potpisana na sastanku na vrhu u Varšavi prošle godine. Gospodine Serrano, izvolite. Nakon toga ćemo imati raspravu. Uh, Hvala, veliko mi je zadovoljstvo biti danas ovdje i ocrtati ostvaren napredak e, po pitanju Europske globalne strategije u području obrane i zaštite. jučer je predstavljen paket obrane, uključujući dokument o europskoj obrani. Imamo nacrt uredbe za budućnost europske obrane a to je važan dokument koji otvara vrata Europskom obrambenom fondu. Taj će fond biti ključan za razvoj novih kapaciteta. I danas na vijeću ćemo usvojiti odluku kojom se zapovjedne odgovornosti za neizvršne vojne misije prenose na voditelja MPCC-a, dakle sposobnosti za planiranje i provedbu vojnih misija. I time se nadovezujemo na dodatne odluke koje je usvojilo vijeće u svibnju i kojima se promiče obrambena strategija. Dakle, mislim da sve napreduje vrlo dobrim ritmom. Koji je naš glavni cilj u obrani? Možemo ga opisati na dva načina. Postoji glavni sveobuhvatni cilj, a to je pomaganje zemljama članicama u razvoju obrambenih sposobnosti i u tom smislu poduzima se čitav niz inicijativa. Mislim da je najznačajnija ona u vezi sa radom na stalnoj strukturiranoj suradnji i na koordinaciji obrane i također na fondu za obranu. Te tri inicijative nisu formalno povezane, ali se međusobno nadopunjuju i podupiru i ključe su za razvoj naših obrambenih sposobnosti. Drugo je jačanje i poboljšanje instrumenata kojima raspolaže Europska unija, naročito u okviru e SVD-a za upravljanje krizama. I u smislu sposobnosti za planiranje i provedbu vojnih misija, a to je zapravo tijelo za koordinaciju koje je povezano sa sposobnostima za planiranje i provodbu civilnih misija. Dakle, smisao povezivanja tih tijela je poboljšanje reaktivnosti na terenu i također usklađivanje i financiranja i također radimo i na civilnoj strani kako bismo ubrzali raspoređivanje snaga i izvršili pregled osoblja koje nam je potrebno. Također su tu prisutna još dodatna dva elementa, odnosno radimo sa postojećim multilateralnim snagama poput Eurokora i e, radimo na podizanju svijesti o obrambenim sposobnostima Europske unije u, vojnom stožeru. I naravno sve to u suradnji sa partnerima i to je treći stup koji bih dodao tome i gospođa predsjednica je spomenula našu suradnju s NATO-om u provedbi 42 prijedloga, odnosno mjere i taj će prijedlog uskoro predstaviti visoka predsjednica i glavni tajnik NATO-a i to će se razmatrati na Europskom vijeću u lipnju, a naravno surađujemo i sa drugim partnerima u tom smislu, naročito sa UN-om. Evo, toliko o tome, ako želite neke podrobnosti, rado ću ih iznijeti, no ja bih prije toga istaknuo naš rad na e, strukturiranoj suradnji koja ima dva cilja, razvoj industrijskih kapaciteta, što znači da e, zemlje članice moraju razvijati e, sposobnosti za raspoređivanje snaga, dakle i udruživanje tih snaga i kapaciteta kako bi one bile što spremnije za reakcije, to mogu biti recimo medicinske kapaciteti, industrijske kapaciteti, a također i vojne postrojbe mogu ući u, u tu kategoriju. I to se ostvaruje suradnjom. Što nastojimo postići? Bolju suradnju između zemalja članica u području obrambene industrije kako bismo bili tehnološki što napredniji i radimo na udruživanju naših e, resursa u zajedničkim akcijama i operacijama. To znači da nam trebaju doista zajednički kapaciteti koji su međusobno operabilni. I PESCO je instrument koji nam to omogućuje, odnosno stalna strukturirana suradnja. To je e, ugrađeno i u ugovore o člancima 42.6, 46 i u protokolu 10. I e, to su također i bilateralni sporazumi, odnosno e, međusobne obveze koje preuzimaju zemlje članice za udruživanje njihovih resursa u cilju kasnijeg e, raspoređivanja na teren. To su inicijative zemljanja članica koje same zemlje članice najavljuju i onda tome slijedi odluka vijeća. Znate koji je postupak, neću ulaziti u to. I sada u osnovi imamo e, raspravu između razine ambicija i uključivanja. I tu zemlje članice traže mogućnost priključivanja samoj strukturiranoj suradnji, odnosno PESCO-u. I to naravno zahtjeva i veća izdvajanja za obranu i mogućnost e, stavljanja vojnih resursa na e, raspolaganje Europskoj uniji. Naravno, to iziskuje određene troškove, ali omogućuje veću fleksibilnost. I imamo, s druge strane, ostale zemlje članice koje kažu da je stalna strukturirana suradnja nešto što traži izdvajanje u smislu resursa i e, sredstava i nastojimo znači suradnju, e, odnosno ravnotežu između dvije e, skupine. I e, ono što možda otežava cijelu situaciju je način upravljanja peskom. I u tom smislu sada postoji jedan prijedlog koji je u fazi pregovora, a to je da se uvede jedan sustav upravljanja na dvije razine, odnosno sa dva sloja, da se tako izrazimo, u kojima će sve zemlje članice sudjelovati ili možda bolje rečeno biti prisutne. A u prvoj razini upravljanja, dakle, članovi PESCO-a glasuju, a drugi su promatrači i imamo drugu razinu koja obuhvaća jedinstvene projekte koji se tiču samo članica PESCO-a jer to podrazumijeva e, dodatne obveze koje preuzimaju članice i to je definirano člankom drugim protokola 10 ali također e, to se mora pretočiti u stvarne projekte koji će se provesti i koji će pružiti zemljama članicama te dodatne kapacitete koje će staviti na raspolaganje Europskoj uniji i u toj drugoj razini svaki projekat ima vlastitu upravljačku strukturu i samo zemlje članice koje sudjeluju u tom projektu mogu sudjelovati u raspravama o tim dotičnim projektima. Imali smo čitav niz radionica o tome, o tom prijedlogu i na početku lipnja imat ćemo još jednu radionicu. Teško je reći koliko će to brzo napredovati, jer to je proces koji promiču zemlje članice, no mi podupiramo to kroz obrambenu agenciju i komisiju. Ali želimo da e, to do kraja godine barem dođe do faze notifikacije od strane zemalja članica, ali još jedno ponavljam, riječ je o odlukama koje su u rukama zemalja članica. Također, oni projekti koji prerastu u projekte PESCO moraju se financirati iz Europskog fonda za obranu koji je u fazi osnivanja i u jučerašnjem dokumentu vidite da postoji te, postoje te poveznice. I drugi e, dokument je e, CARD, odnosno koordinirani godišnji pregled obrane koji je usvojen u svibnju i tada je dogovoreno da će se pokrenuti pilot projekt ovog listopada. Riječ je o razmjeni informacija između zemalja članica o procesima planiranja obrane s ciljem prepoznavanja učinjenog i nedostataka, odnosno manjaka u kapacitetima. Dakle, imamo plan za razvoj kapaciteta na, razvoj, na razini Europske unije koji je sada u fazi revizije, ali bitno je da zemlje članice razvijene informacije o tome kako je njihovo nacionalno planiranje i kako bismo mi onda mogli popuniti one rupe koje postoje eventualno u nacionalnim obrambenim sposobnostima. I sve je to dopunjeno akcijskim planom za obranu. Komisija je iznijela vrlo ambiciozan prijedlog u tom smislu sa značajnim sredstvima, ali to će naravno ovisiti o sporazumu koji će se postići, a parlament naravno kao um, proračunsko tijelo će sudjelovati u tome. Dakle, da za sljedeće programsko razdoblje to je 500 milijuna eura godišnje i također e, isto imamo i za izgradnju kapaciteta do razine prototipa i to bi moglo također iznositi 500 milijuna godišnje. I komisija je iznijela prijedlog e, za financijske instrumente koji bi mogli otići čak i korak dalje od faze prototipa ali naravno to bi bila van proračunska e, stavka e, zbog ograničenja naloženih u e, ugovoru u članku 41.2. Evo, što činimo po pitanju uspostave naših struktura kao prvo? Dakle, ističem MPCC, dakle, sposobnosti za planiranje i provedbu vojnih misija. To je struktura koja je sada ustrojena i ima svoje zadaće. Imamo tri vojne od pet vojnih e, operacija koje provodi Europska unija, dakle dvije su izvršne na e, sredozemlju i e, kod obala Libije, a tri su obuke, dakle u Maliju, u Srednjoafričkoj republici i u Somaliji. Evo, one sigurno kao što znate, se odvijaju u vrlo izazovnim okruženjima i mi smo prepoznali da iz stožera trebamo opružiti potporu tim misijama kako bi zapovjednici na terenu mogli učiniti ono što moraju na licu mjesta umjesto da samo dolaze u Brisel i bave se administrativnim pitanjima. Također dajemo potporu zapovjednicima misija iz Brisela, a ta potpora jest od ključne važnosti u trenucima krize. će se uključiti i u vojno osoblje, dakle imat ćemo povećanje vojnog osoblja od otprilike 20 osoba, ali oni imaju potporu također i obavještajne službe, logistike i tako dalje. Dakle, drugo osoblje će podupirati MPCC, tako da e, će to tijelo biti brojnije nego što se na prvi pogled čini, ali neće biti dodatne potrebe za osobljem. E, kao što sam spomenuo, ustroj MPCC-a je popraćen e, ustrojem zajedničke celje za E, koordinaciju i suradnju kako bi se osigurale sinergije u planiranju i u provođenju misija. Recimo u Maliju, gdje imamo i civilnu i vojnu misiju, oni su trebali imati zajedničke prostorije i e, sustave za komunikaciju i trebali su bolje koordinirati svoj mandat e, i napredovanje, a sve će se to omogućiti kroz ovu zajedničku jedinicu ili čeliju. E, imamo klauzulu o reviziji za MPCC i ona će se revidirati krajem 2018. godine. E, zatim imamo i snage za brzo raspoređivanje Europske unije, e, oko 1500 ljudi, ali imamo neke postrebe koje broje čak do 2500 ljudi i oni se moraju moći rasporediti 10 dana nakon što je usvojena odluka o raspoređivanju tih snaga i oni su samo dostatni, odnosno moraju biti samo dostatni. E, te jedinice su ustrojene 2004. godine, još tada je nastao taj koncept, ali nikad nismo rasporedili niti jedno. One imaju učinkovitu ulogu u smislu reorganizacije obrambenih snaga zemalja članica, zahvaljujući čemu su zemlje članice shvatile da trebaju imati i Potrebe koje su spremne za raspored na terenu neke druge zemlje. I kao što znate, želimo koristiti te kapacitete zato jer oni mogu također predstavljati značajnu poveznicu u određenim vojnim operacijama. I u posljednjih nekoliko mjeseci e, razmatramo koje su glavne prepreke za raspoređivanje tih jedinica. Prepoznali smo glavne dvije prepreke. Prva je financiranje i definiranje zajedničkih troškova. Kao što znate, sve vojne operacije financiraju e, zemlje članice kroz mehanizama FINA, ali troškovi, nas, e, troškovi snose tamo gdje nastaju. I e, sada nemamo jednu opću definiciju zajedničkih troškova. Oni predstavljaju zapravo 10% ukupnih troškova jedne vojne operacije i e, te postrojbe iziskuju velike troškove u smislu raspoređivanja budući da odlaze u treće zemlje, te poslati dakle, tamo muškarce i žene i opremu u kratkom vremenu, dakle to uključuje također i zračni prijevoz, a to je vrlo skupo. Postoji jedna deklaracija koja se obnavlja svake godine o tome da će se troškovi toga pokriti, ali također imate i druge ključne elemente u smislu e, transporta na lokaciji, komunikacije i tako dalje i to ne ulazi u zajedničke troškove ali tražimo da se to sada uvrsti i naravno troškovi ponovnog zvanja. U e, svibnju ministri su se dogovorili da će razmotriti niz područja, dakle raspoređivanje, ponovno raspoređivanje i elemente potpore e, kako bi vidjeli može li se revizijom mehanizma Afin e, koji e, se sada poduzima dakle, u drugom dijelu godine, dakle, možemo li kroz taj mehanizam obuhvatiti i dalje zajedničke troškove. Nemamo standardni sastav tih postrojbi, niti to zemlje članice žele što znači da je svaka ustrojena na drugačiji način. E, jedna može više odgovarati u slučajevima kada nam e, je potreban jedan e, pomorski element, a druge se mogu koristiti u drugim operacijama. Tako da trebamo imati module koje možemo priključiti tim postrojbama, dakle jednu jedinicu koju možemo pridružiti tim postrojbama sa posebnim e, sposobnostima u ovisnosti o e, terenu na koje se jedinica raspoređuje. Dakle, tu možemo iskoristiti u tom smislu PESCO i to je takozvani model Group Plus i imamo takozvani Group Minus E, gdje vam e, trebaju raspoređeni ljudi, ali ne svi, nego samo neki elementi te postrojbe i tu zemlje članice nisu baš e, sklone takvom raspoređivanju. Imamo dvije zmjene, dakle imamo dvije postrojbe koje su na stand-by dužnosti svakog semestra, a ako se koristi samo polovica jedne, onda smatraju da je to loše upravljanje. Ja e, smatram da ako postoji potreba, onda na tu potrebu treba odgovoriti, umjesto da držimo e, njih u spremnosti u slučaju da se nešto dogodi. Do sada se to nije desilo, ali mislim da nam ipak treba jedan fleksibilni pristup raspoređivanju i to će svakako poboljšati našu učinkovitost i e, korištenje tih postrebi. Evo, ima tu još nekih elemenata, ali ne znam jesam li ih previše oduljio i trebam li možda zaključiti. Dobro, preostalo mi je još neko vrijeme, evo, zaustavite me slobodno. Trebam spomenuti također i e, civilne kapacitete. Naravno, riječ je o obrani, ali znamo da su sigurnosti i obrana, širi pojmovi od samo obrane i tu su se civilni kapaciteti pokazali značajnim dijelom zajedničke politike sigurnosti i obrane. Nastojimo razviti mehanizme za jačanje mogućnosti reakcije i ovdje pri stožeru ili u nekim misijama smo prepoznali E, neke snage koje možemo rasporediti u treće zemlje, recimo u policiji, ali također i za planiranje i za jedno početno prisustvo za pokretanje misija. Tako da sada nastojimo prepoznati mehanizme koje će nam to omogućiti, a razmatramo također i reviziju prioriteta. Znate da E, su prioriteti određeni 2000. godine, dakle to su policija, vladavina prava, e, civilna uprava i e, zaštita i prema tome raspoređujemo kapacitete. 16 ili 17 godina kasnije zemlje članice žele to ustrojiti drugačije, dakle to je bio vertikalan pristup na temelju struke i strukovnih kapaciteta, a sada želimo više horizontalni pristup, odnosno sukladno onome što treba postići i koje osoblje to može ostvariti. Kada je riječ o osoblju i o civilnim kapacitetima, uglavnom govorimo o stručnjacima koje nam trebaju za popunu misije, a kada govorimo o obrambenim kapacitetima, uglavnom govorimo o opremi koja nam treba za raspoređivanje tog osoblja. Dakle, evo, na obrambenoj strani zapravo se bavimo ostrojima, a, na civilnoj strani se bavimo ljudima, ali to nije e, možda toliko pravedno, zato je naravno su ljudi jednako važni za obranu. Evo, također e, radimo vrlo intenzivno na tome. Evo, želite li nešto čuti o NATO-u? Kao što sam rekao na početku, visoka predstavnica sa glavnim tajnikom će predstaviti zajedničko izvješće, jedno izvješće objema organizacijama i to će se izvješće službeno, formalno predstaviti i dio izvješća bit će predstavljen na sljedećem sastanku vijeća, mislim da je to 19. lipnja. Izvješće razmatra 42 mjere i ono što se učinilo u smislu provedbe tih mjera i mogu reći da je mnogo toga učinjeno, naročito kada je riječ e, o operativnim aktivnostima. Recimo na e, srednjem sredozemlju imamo izrosnu e, suradnju sa misijama koje već postoje na terenu, recimo operacijom Sofija. Također radimo i na hibridnoj tehnologiji deset e, tih mjera odnosi se na hibridne tehnologije i hibridno ratovanje sa razmjenom e, dokumenata i također sa uspostavljanjem posebne jedinice pri Europskoj uniji i pri NATO-u i radimo na razradi zajedničkih komunikacijskih struktura o pitanjima hibridnog ratovanja i to činimo putem e, strateških e, komunikacija u okviru SVD-a. I imamo također i jedan, jedno poglavlje o, o kibernetičkom ratovanju i zapravo spomenuti također i osnivanje Centra za izvrsnost e, za e, hibridno ratovanje u Finskoj u kojem sudjeluju i Europska unija i NATO svojom stručnošću i iskustvima. Radimo na prvoj koordiniranoj i paralelnoj vježbi sa NATO-om. NATO predvodi. E, to su vježbe CMX-17, a e, tu je predviđen hibridni scenarij i Europska unija će tu sudjelovati paralelno i to tjedan dana prije NATO-a. A to će biti sastavni dio vježbe koji će se uklopiti u nato u vježbu. I mislim da će ova poruka o suradnji odjednuti i na političkoj razini. Također se bavimo na industrijskom razvoju jer na razvoju kapaciteta i to je također na dobrobit NATO-a i Želimo uskladiti i e, prepoznavanje naših kapaciteta na razini Europske unije i uskladiti to sa NATO-ovim e, planom za obranu. Tako da postoji razmjena između naših e, nadležnih tijela kako ne bi došlo do podostručenja zadataka, i glavni tajnik NATO-a je u više navrata izjavio da smatra da naš rad na razvoju obrambenih kapaciteta izravno koristi NATO. Evo, mislim da sam spomenuo uglavnom sve. A, da, naši partneri. Uglavnom eh, radimo sa NATO-om i na pružanju potpore partnerima. Imamo tri zemlje s kojima razmatramo konkretne projekte Bosna i Hercegovina, Tunis i Moldavija. I glavni tajnik i visoka predstavnica stalno naglašuju da imamo te 42 mjere koje izgledaju lijepo, ali naša suradnja zapravo sada sve mijenja. Dakle, glavno načelo je suradnja. Mi se barem jednom tjednom sastavimo sa kolegama iz NATO-a i izmjenjujemo informacije o postojećim izazovima, o tome kako ih rješavamo i to je postao stalan postupak. Dakle, prelazimo u veću dimenziju suradnje sa NATO-om. Evo, s time ću se zaustaviti. Mislim da sam i previše odurio i još jednom hvala na ovoj prilici. Oh, hvala, E, definitivno su nam trebale ove informacije s obzirom na događanje, događanja e, u oči Europskog vijeća. E, sada otvaram raspravu. Prvi je gospodin Galer. Da, puno vam hvala. Govorit ću njemačkim jezikom. impresionira sam, impresioniran sam i zahvalan. Na temelju onog što smo danas od vas čuli i na temelju onog što je jučer objavljeno, mogu reći da je to nešto što ja doista podržavam i to je u skladu s onim što mi u parlamentu tražimo već godinama. Barem smo mi to tako doživljavali, dakle to su bile naše ideje i barem se to poklapa s onim što želi EPP. E, e I samim time sam a priori zadovoljan što se nalazimo u ovom položaju. Kao što znamo, detalji znaju biti problematični. I naknadna pitanja koja treba razmotriti su sljedeće. Dakle, prvo nekoliko e, ideja o suradnju, o suradnji s NATO-om. Podupirem odabir triju zemalja e, koje smo odabrali za suradnju. Prije svega mislim na e, Bosnu i Hercegovinu. tu, tu treba imati na umu različita politička stajališta Republike Srpske i Bosansko-Hercegovičke federacije. Kad je riječ o Moldovi, pretpostavljam da gospodin predsjednik Duda i vlada na drugačiji način e, gledaju našu, na našu suradnju. A kad je riječ o Tunisu, rekao bih da tu postoji konsenzus. Slažem se da da je potrebno revidirati financijski mehanizam, da ga je potrebno proširiti ne možemo jednoglasno donijeti odluku, a nakon toga države članice nevoljko to primjenjuju e, jer imaju kapacitete, ali nemaju spremna financijska sredstva za to. Volio bih da bude širi obuhvat mogućih područja u kojima bi se mogao potrošiti novac. MPCC je tu, na temelju odluke vijeća, prije dva tjedna održan je sastanak ministara obrane. Logični slijed događaja je sljedeći. Dakle, MPCC za misije i logično bi bilo Dakle, tu su i e, izvršne misije, a osim toga postoji i ova civilna dimenzija, a s druge strane postoji i MPCC, dakle vojna e, dimenzija. To treba povezati kako bi e, civilne, civilno-vojne, vojni stožer bio cilj. Slažete li se vi s time? Nadam se da najveća ambicija nije isključivo uključivost. Razina ambicije je jedna stvar, ali je tu i taj drugi aspekt, a to je uključivost. Nadamo se da to nije, da to ne predstavlja najvišu razinu ambicije. Htio bih izraziti želju da PESCO, znači trajna strukturirana suradnja, a ne PEPKO, a to je trajna projektna suradnja, dakle da PESKO prevlada, a ne PEPKO. Nadam se razina, da razina ambicije će nadići PEPKO. Zajednički projekti koje smo utvrdili zajednički budući e, obrambeni fond će omogućiti financiranje naravno e, pritom bi države članice osiguravale e, sredstva, ali takozvani Junckerov fond bi mogao osigurati dodatnih 10 do 15%. Nadam se da možemo zajamčiti financijska sredstva za to. Hvala vam na vrlo jasnoj izjavi o razvoju e, kapaciteta. Mislim da to trebamo sada podići na razinu prototipa, e, trebamo dobro da znamo na čemu smo, a osim toga molio bih vas da potvrdite, ako možete, da kad je riječ o nacrtu zakonodavstva, za promicanje obrambene industrije uvešće se pravilo nakon Brexita da prema kojem bi oni koji žele sudjelovati u određenom projektu moraju biti stalne članice Europske unije i mislim da je to nešto što trebamo imati na umu kada će taj prijedlog ići u parlament i u vijeće. Dakle, to će se dogoditi nakon Brexita, ali čak i na putu prema toj budućnosti nakon Brexita ne bismo trebali si dozvoliti probleme s Britancima. Hvala nam se da ćete moći provesti sve ono što ste sada stavili na papir. Hvala. Thank you, Mr. Pascu. Hvala, gospodin Pasku. Hvala. Na meni je da izrazim istu razinu zadovoljstva. Ono što ste danas predstavili potvrđuje da se stvari poduzimaju, da se postiže napredak i prije unatrag dvije godine postigli smo više nego u posljednjih 58 godina. I mi zapravo tražimo upravo to od um, izvršnih organa Europske unije. I sada bih htio nešto reći o nekim konkretnim problemima. Hvala vam što ste tako E, precizni u iznošenju e, najvažnijih elemenata ovih projekata. Kad je riječ o PESCO i projektima, i tu se nadovezujem na ono što je rekao gospodin Galer, dakle PESCO bi trebao nadići razinu projekata ali kad je riječ o fazi u kojoj se nalazi sada, to me e, podsjeća na stanje u NATO e, sredinom 90. godina kada je doneseno partnerstvo za mir. Dakle, partnerstvo za mir za aktivne sudionice je omogućio e, pristupanje članka 54 sporazuma, odnosno ugovora o NATO-u koji je se predstavljalo jedinu sigurnosnu zaštitu za nečlanice NATO-a. Pa je moje pitanje E, koliko, u koliko operacija e, netko mora sudjelovati da bi se smatralo da je aktivni sudionik e, prema članku 4. I ako sam ja aktivni sudionik u PESCO, imam li ja pravo glasa? Dakle, kao što sam rekao, vraća se ta stara priča koja nas proganja nakon 20 godina. Drugo, borbene skupine. Mislim da je dobro da nemamo standardni model za borbene skupine jer će postojati miz e, niz različitih situacija gdje će se od nas tražiti da šaljemo borbene skupine. I ako ćemo imati jedan model za sve, onda nećemo moći konkretno odgovoriti na zahtjeve na terenu. Stoga te ti različiti standardi za borbene skupine su dobro rješenje. Međutim, rekli ste da će e, modularnost omogućiti među razmjenu između borbenih skupina. Međutim, imamo situaciju i potrebni su mi elementi iz drugih borbenih skupina, ja ih dobijem, e, osnujem borbenu skupinu za tu situaciju koja mi treba, ali pritom osiromašim druge borbene skupine. Je li to tako zamišljeno? Ili mislite da se pritom, da će to biti zamišljeno na drugi način kako se ne bi oštetile druge borbene skupine, jer će postojati i druge situacije, možda ćete te oštećeno siromašene borbene skupine tamo morati slati i što onda? Dakle, to je pitanje koje trebamo razmotriti. I na kraju bih htio reći da početkom ovog tisućljeća NATO je s e, teritorijalnosti prešao na e, načelo e, ekspeditivnosti. Od nas se tražilo da se odreknemo načela teritorijalnosti i da se prijeđe na ekspedicijski pristup. Istovremeno moram priznati, naša teritorijalna obrana u vrlo širokom smislu e, te riječi štiti se e, drugim elementima naših struktura. Evo, i s ovim bih završio. Hvala, gospođa Lozing. Hvala. Hvala vam na vrlo detaljnom uvodu. E, imam nekoliko pitanja kako bismo istaknuli neke elemente. Ciljevi u provedbenom planu prilično su ambiciozni. Ali neke misije koje se guraju mogle bi funkcionirati paralelno. Pa je moje pitanje u kojoj mjeri možete osiguravati takvo, paralelno provođenje misija i govorili ste o 1500 osoba ili to status quo ili želite povećati brojnost e, tih postrojbi u slučaju paralelnih misija, osim toga kakve konkretne brojke u tom smislu možemo očekivati. Ako trebate povećati brojčano stanje kako biste proveli e, glavne ciljeve. Moje sljedeće pitanje odnosi se na stožer Europske unije. Rekli ste da ne govorimo o neizvršnom raspoređivanju u ovom trenutku. Dakle, mene zanima u kojoj mjeri će doći do odnosno u kojoj mjeri će biti omogućen prijelaz na izvršno djelovanje te kakav vremenski period u tom smislu trebamo predvidjeti. E, nadalje zanima me sam obuhvat, odnosno područje djelovanja raspoređenih snaga. Ovdje se govori globalna pomorska sigurnost. Govorimo o Gvinijskom zaljevu, Južno-Kineskom moru i o prolazu Malaka. Moje pitanje je sljedeće. O kakvom raspoređivanju ovdje govorimo? Govorimo li o e, vojnim brodovima? Je li to ono što se planira u okviru europske Dakle, u europskoj globalnoj strategiji govori se o vojnom raspoređivanju izvan europskog prostora susjedstva. Dakle, to se e, to se planira, dakle, udaljenijim regijama. Mm, govorite zapravo o tjesnacu, prolazu Malaka, gdje se planiraju akcije i na koji način bismo mi trebali očekivati da se to raspoređivanje snaga provede. I na kraju, nešto konkretnije. Stalno i iznova slušamo o planu proširenja financijskih mehanizama i pitam se e, što je sa snagama koje su na terenu i mogu li nacionalni parlamenti odbiti sudjelovanje u određenim misijama ili su države članice i dalje obvezatne sudjelovati u financiranju tih operacija jer je to mač s dvostrukom oštricom ako razmislimo ako uzmemo u obzir eh, prava parlamenta gospodin Galer je isto tako spomenuo nešto što mi se činilo dosta tajnovitim, ali države članice, on je govorio o tome da imaju e, novac, nemaju novac, a imaju kapacitete. Ali ako nemaju novac, odakle se prikupi novac? Radi se o novcu koje nemaju. Dakle, moje pitanje je koje bi bile posljedice za manje i financijski slabije zemlje. Hvala. Hvala. Gospodin Zemka. Hvala. E, htio bih se priključiti ovoj raspravi jer prema mome viđenju situacija je sljedeća. U posljednje dvije godine, pogotovo proteklih mjeseci, rad na zajedničkoj sigurnosnoj obrambenoj politici se ubrzao. Dakle, ovaj vlak je krenuo i kreće se sve brže. Dobro, ako je tome tako, onda si trebamo postaviti određena pitanja koja se e, odnose na samo porijeklo, na sam korijen procesa. situacija je takva da velik broj, odnosno većina država članica Europske unije su ujedno i članice NATO-a. Dakle, sve aktivnosti koje provodi trenutno Europska unija ne predstavljaju konkurenciju NATO-vim aktivnostima, već se radi o akcijama e, koje su e, komplementarne i predstavljaju neku Um, dodanu vrijednost. Međutim, tu su dva elementa koja su najvažnija za Europsku uniju. Civilno-vojne misije. Dobro znamo da postoji niz sukoba koji se ne mogu riješiti isključivo vojnim sredstvima ili isključivo civilnim sredstvima. A drugo, je sve što se odnosi na tehnički napredak i istraživanje. Puno puta e, sam se protekli godina e, e, iznenadio kada sam shvatio da Europska unija ne dopušta istraživanje u području sigurnosti i obrane, kao da je moguće osigurati, odnosno provesti istraživanje vezano uz konektivnost, odnosno povezivost, a da se pritom razvoj civilna od vojne dimenzije. Sada imamo 500 milijuna eura godišnje raspoloživo za istraživanja i za pripremu prototipa. Evo, to je dobro. Ako taj novac bude raspoloživ, onda imam sljedeća pitanja. Tko će odlučiti o tome na što će se usredotočiti ta istraživanja? kako će izgledati e, sustav za potrošnju tih europskih sredstavlja. To mora biti djelotvoren sustav i postoji razlog zašto postavljam ta pitanja. Prema mom iskustvu, programi koje provodi Europska obrambena agencija nisu provedeni u dostatnoj mjeri. Uvijek sve ispadne skuplje nego što je inicijalno bilo planirano. Pa me zanima tko će definirati prioritete za istraživanja, te tko će biti odgovoran za učinkovitost u potrošnji sredstava. Ne možemo se naći u situaciji da na kraju sav taj novac ili najveći dio tog novca ode trima najvećim multinacionalnim kompanijama u e, obrambenom sektoru. Ako želimo trošiti europski novac, onda ga trebamo trošiti na učinkovit način. Pa me zanima je li u tom smislu zamišljena promjena. Hvala gospodin Donjon. Hvala gospođo predsjedavajuća. Hvala gospodinu Seranu. Mislim da je vaše izlaganje bilo doista sveobuhvatno, ambiciozno i obećavajuće. Neću E, biti tako kategoričan u izricanju pohvala kao, kolege. Ovaj program je vrlo ambiciozan, ali to je i dalje samo program. Nismo, unatoč svemu, nismo vidjeli još puno toga konkretnoga. E, jučer je najavljeno puno stvari, međutim većina toga je i dalje e, virtualno, jer kad govorimo o tome što će se napraviti, e, to su planovi za 2020. godinu. Ne znamo, ja ne znam što će biti 2020. godine, zatim to je pitanje proračuna. Isto tako komisija e, planira e, izdvojiti određena sredstva za jačanje kapaciteta, za obrambeni fond, međutim ja nisam siguran da će nakon 2020. godine ili dvije, nakon 2019. godine e, komisija e, to doista moći i provesti. Dakle, mislim da se radi o planovima koji su e, vrijedni pohvale, međutim to je i dalje samo vizija. Dakle, svi elementi o kojima ste danas govorili, sve to treba pretočiti u stvarnost bez obzira radili se o borbenim skupinama, o e, trajnoj strukturiranoj suradnji. U svakom slučaju rasprava je otvorena, međutim od Lisabonskog ugovora se stalno govori da će stalna e, strukturirana suradnja biti e, temeljena na uključivosti. Dakle, kad se rasprava otvorila, e, došlo je do poteškoća, onda je ona zatvorena, e, međutim, sada se ona opet otvara i opet se nailazi ta ista poteškoća. I e, treba naći rješenje, pritom se govori o moduliranom moduliranoj uključivosti, međutim treba vidjeti što ćemo stvarno napraviti i s kim, jer postoje različitost, razlike i to duboke razlike između država. I kao što je gospodin e, Galer rekao, trebamo doći do minimalnog dogovora. Naravno, treba biti e, uključiv, ali treba doći do minimalnog e, rješenja, odnosno dogovora, no pitam se u kojoj mjeri će se tu raditi o trajnoj i ustrupiranoj suradnji, tako da sam ja tu malo skeptičan. Zatim je i tu pitanje operativnog financiranja. čini se da će PESCO biti se temeljiti na operacijama. Dakle, operacije, misije daju konkretan učinak Europskoj uniji. I to je nešto što osigurava određene učinke i trećim stranama, ali isto tako osigurava i vidljivost za europsku javnost. I taj operativni dio danas doista ima problem s financiranjem. Da bi se ublažio opterećenje za oni koji e, puno e, doprinose, e, treba ujedno potaknuti one koje slabo doprinose, treba ih potaknuti da daju veći doprinos. Ako ne riješimo taj problem, bojim se da sve o čemu danas govorimo će ostati i dalje samo vizija, odnosno virtualno. Tako da treba hitno nešto napraviti. Lijepo je obećati 5 e, milijardi, lijepo je da komisija to radi, da obećava e, sredstva za e, program jačanja kapaciteta, ali treba osigurati trenutno djelovanje. I htio bih se vratiti na ono što je navedeno vezano uz plan za jačanje kapaciteta. Planira se uložiti puno sredstava, dobro, to je i dalje e, vizija. Međutim, e, o kojem se tu programu radi, u kojem programu će se to e, provesti. Dakle, znamo da se obećava novac, ali treba definirati koja je to oprema i koja, o kojem se strateškem e, kapacitetu radi koji će nam trebati sutra. Ne možemo imati i jedno i drugo, ne možemo dobiti sve. čak i ako izvojite sredstva za 2020. godinu, ako ovo ne definiramo, taj novac neće služiti ničemu. Trebamo definirati e, što je to od strateškog značaja, što trebamo e, privilegirati i trebamo doći do dogovora. Komisija će vjerojatno smanjiti svoju razinu ambicije i e, da će isto tako i projekti suradnje biti e, smanjeni na pola. I ovo je više komentar nego pitanje. E, drago mi je da je došlo do do određenog osvještavanja, ali mislim da trebamo ostati realisti i trebamo imati hladnu glavu jer uvijek, još uvijek nismo postigli rezultate. I nadovezat ću se na onog što je rekao gospodin Pašku, puno, on je rekao da smo napravili više u 12 godina nego u 50. Moram reći da me to malo nasmijalo, zato što to nije točno. Puno smo toga, puno više toga smo najavili u zadnjih 12 mjeseci, to je točno, ali nismo e, puno više toga napravili. A, kada je pokrenuta europska obrambena sigurnosna politika krajem 90. godina, puno toga je napravljeno s obzirom na to da ta politika prije nije postojala, ali trebamo zadržati hladnu glavu s obzirom na najave koje stižu u posljednje vrijeme. Thank you, Mr. Schaffhauser. Hvala vam, gospodin Schaffhauser. Drago mi je što mogu uzeti riječ nakon kolege Danžana očito da ipak postoje neka, neke sličnosti ovisno o nacionalnoj pripadnosti. Mislim da nikada nećemo imati zajedničku europsku obranu, naprosto zato što nemamo zajedničku viziju svijeta. Primjerice, kada je riječ o odnosima s Rusijom, jasno je da Francuska ne gleda na odnose s Rusijom kao što to gleda Poljska ili Baltičke države. I mislim da takav pristup možemo proširiti i na druge elemente obrane i sigurnosti. Mi možemo s druge strane imati zajedničke aktivnosti i projekte, možemo se zajednički boriti protiv terorizma, a što se tiče uspostave strukturne suradnje za zajedničke projekte ili aktivnosti, smatram da to ima smisla, dakle da takva struktura suradnje ima smisla. Da kako tu se onda postavlja pitanje inkluzivnosti, ali ne mislim da je to bitno. Treba vidjeti može li takva suradnja stvoriti dodanu vrijednost. Ako to nije slučaj, onda s time treba prekinuti. Ako jest, onda se može nastaviti. Što se tiče revizije, Mislim da treba raditi na manjkavostima europske obrane u smislu njezinog suvereniteta i autonom, autonomnosti. Da, ovdje sam spomenuo europski suverenitet. Mislim da to ne bi dobro percipirali u mome klubu, tako da moram paziti što govorim, ali mislim da moramo imati određenu određene autonomne kapacitete u Europi u području istraživanja, razvoja i tehnologije. Sve ono što se tiče informatičke tehnologije, od dakle čipova, vojnih čipova, to su specijalni čipovi, do svih, e, svega onoga što se tiče računala. Jer ne budemo li ovladali informatičkim tehnologijama, to znači da će e, drugi moći spriječiti funkcioniranje naših telekomunikacijskih sustava, ometati naše zrakoplove i tako dalje. Dakle, molim vas da eh, analiziramo tijekom procesa revizije sve manjkavosti u europskoj obrani. Mislim da se trebamo usmjeriti upravo na te nedostatke kako bismo ih zajednički prevladali I mislim da je to jedna strategija koja nije prema mom mišljenju minimalna. Bilo bi sjajno kada bismo to postigli. Ja sam osobno branio koncept europske obrane još 2000. godine bio sam sam u tome samo dvije zemlje su vjerovali u europsku neovisnost u tom smislu Francuska i Rusija svi i u tome smo bili izolirani tada hvala hvala Thank you also for this contribution. Hvala i vama na doprinosu. Gospodin Freund ima riječ. Thank you. There is no debate. Kolege, nećemo sada raspravljati. Molim vas, gospodine Freund, imate riječ. Hvala vam, gospođa Fotiga. Hvala vam, gospodine Serano. Mislim da je ovo jedan pristup koji se u velikoj mjeri temelji na zdravom razumu, da kako tu su i neka upozorenja. Gospodin Dažan je ukazao na neka od njih, dakle ovo sve izgleda sjajno na papiru, ali moramo vidjeti kako će to u konačnici funkcionirati. Svi se možemo složiti da je današnja geopolitička situacija bitno drugačija od one prije 10 ili 15 godina. Oprostite, molim vas da u tišini napustite dvoranu kako bi kolege mogli e, uzeti riječ. Hvala gospođo Fotiga. Da, u Bijeloj kući se nalazi osoba koja je izuzetno iracionalna. Do sada to nije, nismo imali. S druge strane, imamo jednog vrlo racionalnog, ali i agresivnog vođu na čelu Rusije. I to zapravo stvara situaciju eh, bez presedana u bijeloj kući smo u najmanju ruku uvijek imali osobu s kojom smo mogli razgovarati. I to nas navodi na određene reakcije i zapravo se stvara potreba za reakcijama s evropske strane. Ona je još potrebnija nego inače. Ali ono što mi se čini da ovdje nedostaje i sljedeće. Important as this uh, that you presented and that the commission presented. Još važnije od ovog dokumenta koji ste nam vi predočili i koji smo dobili jučer od komisije, smatram da je uh, važno staviti naglasak na zajedničku europsku vanjsku politiku. U Siriji smo reagirali tek nakon što su stotine tisuća izbjeglica došli do naših vrata. Tek smo tada shvatili da se nešto događa u našem susjedstvu. Čak ni sporazum iz Minska nije zapravo europski, nego je to pristup dviju zemalja e, u odnosu na krizu u Ukrajini. Dakle, rekao bih da je to nešto što ovdje nedostaje, ali bih se isto tako htio osvrnuti na borbene skupine koje ste spomenuli. Rekli ste da je to možda najvidljiviji dio suradnje. Rekli ste da deset dana nakon donošenja odluke možemo računati da će borbene skupine biti razmještene. No mislim da je to dosta dug rok u slučaju kada imamo kriznu situaciju. I zatim e, zanima me koji će biti kriterij za razmještanje borbenih skupina, dakle koji uvjeti moraju biti ispunjeni da bi se dalo zeleno svjetlo. I treće, zajednički troškovi. Nije sasvim jasno tko će plaćati što i tko se tome protivi je li većina država članica protiv toga da se zajednički snose troškovi ili ne? Kako to konkretno izgleda? E, molim vas da vam nešto više kažete o tome. Hvala. Hvala vam gospodine Freund. I s smo gotovo zaključili popis govornika. Ja bih sada htjela uzeti riječ i molim vas da imate na umu da govorim u svojstvu redovne članice pododbora SEDE. Htjela bih e, izniti barem dio svojih e, stajališta vezano za ovu temu. Od samog početka rada u ovome pododboru Ja sam e, isticala potrebu da se uspostavi zajedničko stajalište, odnosno da se e, da imamo zajedničku percepciju prijetnji. Čini mi se to iznimno važnim. Jučer su potpredsjednica Mogherini visoka predstavnica Mogherini i e, povjerenika Tajnen iznijeli svoja izlaganja i ono što mi se dopalo u njihovim izjavama je bila jasna definiranost vezano s prijetnje i e, mjere koje namjeravamo poduzeti za suzbijanje prijetnji. jer prema mojem shvaćanju glavni je cilj integracije da se bolje i učinkovitije nosimo s prijetnjama s kojima se moramo nositi. Kao što smo u više navrata mogli čuti, te prijetnje su brojne i suprotno odredbama u prvoj strategiji E, pokazalo se da imamo prijetnje na brojnim područjima, na jugu, na istoku, što se tiče našeg južnog susjedstva, situacija, da krizna situacija se širi sve više, gotovo do Bangladeša, kako smo mogli saznati. A osim toga, kada već razgovaramo o tim mjerama, izuzetno je važno da progovorimo o prijetnjama uh, non-controversial cooperation with NATO, meaning that uh, uh, both are... Kada je riječ o, o tome da se obje organizacije angažiraju i da zapravo zajednički iskoriste svoje potencijale u rješavanju prijetnji. E, dakle, govorimo o suradnji između NATO saveza i Europske unije. E, u tom kontekstu smo spomenuli i neke hibridne prijetnje. Međutim, nemam dojam da takve mjere postoje, osim što smo identificirali centre za hibridne prijetnje, dakle ti centri su nedavno osnovani u Finskoj i mi ćemo to također podržati. Dakle, ne vidim neke druge mjere koje se poduzimaju za učinkovito suzbijanje spomenutih prijetnji. E, postavljam to pitanje iz sljedećeg razloga. Još uvijek nitko ne spominje jednu zemlju koja ugrožava našu sigurnost i to upravo u kontekstu hibridnih prijetnji. A kod suzbijanja hibridnih prijetnji spomenuli smo dva partnera, Bosnu i Hercegovinu i Moldovu. In Što se tiče Bosne i Hercegovine, treba napomenuti da je Rusija značajan partner u rješavanju sigurnosnih problema, dakle koji se tamo pojavljuju i pitam se e, podrazumijeva li to partnerstvo da je ta zemlja koja istovremeno predstavlja i prijetnju, dakle predstavlja te hibridne prijetnje, da je ona već tu na neki način zauzela stav. Dakle, to su zemlje koje su uključene i koje su, surađuju i sa NATO-om i sa Europskom unijom. I can understand Tunisia. Ja shvaćam uh, što je sa Tunisom, to mi se čini kao prirodni odabir, ali pitam se što je sa istočnim sredozemljem i što je sa djelotvornim rješavanjem pitanja migracija. Da kako stabilizacija situacije u Tunisu od izuzetne važnosti, no kako bismo mogli uspješno podržati operacije NATO saveza, dakle egijske misije i naše pomorske misije, pitam se trebamo li možda pronaći i neke druge partnere. I have my questions concerning PESCO. Vjerojatno bismo to trebali. Imam jedno pitanje vezano uz PESCO. Um, možete li nam reći kakva je trenutno situacija kada je riječ o iznalaženju konsenzusa, koje pojedine države članice imaju određene stavove s tim u vezi i kakvi su ti stavovi, koja su njihova stajališta? Uh, because with the što se tiče ovog e, paketa mjera u području obrane, jasno je da je tu važna komponenta vojne industrije i takozvani hard defense. U oba ova područja čini mi se da je suradnja s Ujedinjenom kraljevinom od izuzetnog značaja što se tiče vojne industrije ne mogu zamisliti da u proizvodnji ili suradnji dođe do takve situacije da se mora smanjiti ekonomija razmjera. A što se tiče uh, vojne opreme, teško je zamisliti da ne postoji tjesna suradnja sa jednom od najjačih europskih pomorskih snaga. To isto vrijedi i za uspješnu provedbu pomorskih operacija poput Atalante. Tako da se tu postavlja pitanje zajedničkog planiranja, odnosno centara za zajedničko planiranje, riječ je o ovim neizvršnim operacijama. I to je također važno iskustvo u suradnji sa brodarskim sektorom i sa zadržavanjem sjedišta u Northwoodu. To je svakako važno pitanje. Dakle, u području suradnje na sigurnosti Ujedinjena kraljevina nam je potrebna kao partner. Posebno e, kada je riječ o odvraćanju, što se vrlo često spominje u kontekstu suzbijanja prijetnji. I u tom smislu, premda shvaćam da Europska služba za vanjsko djelovanje e, mnogo radi na tome, e, možda je tu važnija uloga Europske komisije. I uistinu moram izraziti žaljenje da je ovaj incident koincidirao sa izborima u Velikoj Britaniji i sa pokretanjem pregovora o Brexitu. Kao da sada želimo otići na najdalju pregovaračku poziciju. I za vrijeme misija i na drugim sastancima mogli smo čuti da bismo svi htjeli učiniti taj iskorak, da bismo htjeli otići korak dalje, sada kada više nema tih kočnica. Tako da se neka pitanja moraju postaviti i moramo se zapitati kako ćemo iskoristiti ove kapacitete koje moramo razviti unutar Europe. Uh, totally unique uh, uh in uh, Dakle, zahvaljujući računarskim modelima, informatičkim modelima. Zapravo ovo je samo bila jedna kratka opaska na komentar koji je iznio gospodin Schaffhauser. Prema tome, postavlja se pitanje želimo li brzim razmještanjem borbenih skupina riješiti problem o kojem smo razgovarali ranije, primjerice situaciju u istočnom dijelu Konga, svi znamo da je upravo slabljenje suradnje između vojske u Kongu i belgijske vojske doveo do određenih posljedica u području velikih jezera, dakle da je slabljenje te veze dovelo do posljedica. Zatim, što ćemo učiniti sa kontrolom, odnosno sa zaštitom na ukrajinskoj granici? Jesmo li tu spremni nešto poduzeti? Nitko nije spomenuo prijetnje i potrebu da se nešto poduzme u vezi s tim prijetnjama. Mi i dalje govorimo o integracijama i o suradnji i o potencijalnoj europskoj autonomiji. Isto tako se često o tome govori u odnosu na potencijalnu izolaciju SAD-a. Dakle, postoje prijetnje od američkog izolacionizma. Takva prijetnja postoji, međutim, to nije jedna od glavnih prijetnji, barem se to tako ne percipira u regiji iz koje ja dolazim, e, tamo se nalaze američke snage. Dakle, moramo riješiti i ta politička pitanja. Hvala vam, veleposlaniče. Izvolite, možete uzeti riječ. Hvala vam i hvala vam na vašem doprinosu ove raspravi. Želio bih zahvaliti svim zastupnicima Europskog parlamenta na iznesenim komentarima. Hvala vam na vašoj podršci u našem daljem radu. Htio bih vrlo jasno istaknuti da smo mi u velikoj mjeri svjesni koliko je posla pred nama. Visoka predstavnica Federica Mogherini je snažno opredjeljena za ovaj program rada brojni projekti koji su u tijeku su doduše u tijeku, ali ako ih e, ne poguramo neće doći do faze provedbe, tako da mi sada jesmo u fazi kada možemo reći da je dosta toga već ostvareno, ali je još mnogo posla pred nama i kako bismo zapravo fizički dobili te kapacitete i potrebno je da se e, određeni programi uistinu pokrenu. Međutim, bez ove faze u kojoj smo sada ne bismo mogli doći na sljedeću razinu i rekao bih da je to zapravo jedna povijesna činjenica. Vi ste spomenuli prijetnje koje nismo spomenuli, u pravu ste, e, zapravo bih morao reći da jedan dio moje prezentacije obuhvaća i ta pitanja, međutim ja sam to ispustio kako bih ostavio više vremena za raspravu. Da, e, djelotvorni instrumenti i e, djelotvorni kapaciteti imaju smisla samo ako ćete ih koristiti. Zašto smo se sada odlučili za ovaj korak i je li to koincidencija da u ovom trenutku europske povijesti e, dolazi do intenziviranja suradnje u području sigurnosti i obrane? To nije slučajno. Mi smo imali određene probleme u našoj povijesti i ako sami ne preuzmemo odgovornost za vlastitu sigurnost, onda e, to neće biti određeno na način na koji treba biti. Možemo razgovarati o prijetnjama na istoku, na jugu ili na bliskom istoku. I sve to skupa zapravo jedan splet e, nesretnih okolnosti jer imamo prijetnje iz e, gotovo svih smjerova. I da, to je nešto što definira naš program rada, a konačni cilj je pobrinuti se za da države članice imaju na raspolaganju adekvatne obrombene kapacitete i da mogu odigrati svoju ulogu koja se razlikuje od uloge NATO saveza i da daju svoj doprinos e, izgradnji sigurnosti. Zahvaljujući e, svojim kriznim mehanizmima i drugim mehanizmima kojima raspolažemo, a kojima NATO ne raspolaže, a to su diplomatski instrumenti, humanitarna potpora, trgovina i općenito jedna šira suradnja u mnogim područjima. Mislim da smo mi toga itekako svjesni. Svjesni smo da se pitanja sigurnosti ne mogu rješavati samo vojnim putem, ali su e, vojni kapaciteti potrebni ako želimo da nas se ozbiljno shvati u rješavanju sigurnosnih, sigurnosnih izazova. Da, ja sam možda morao e, jasnije spomenuti neka, neke od ovih aspekata u mom izlaganju, tako da shvaćam vaše kritike, međutim rekao bih da se da to nije upućeno propustima u našem djelovanju nego u mojoj prezentaciji i ukoliko me ikada ponovno pozovete da dođem na ovaj odbor, ja ću vam rado objasniti e, kako izgledaju naše aktivnosti, na koji način smo angažirani na pojedinim e, ratnim područjima i na koji način ja gledam e, naš danji rad. Dakle, htio sam vam samo pružiti jamstva s tim u vezi. Što se tiče e, pitanja, dakle, bilo je nekih pitanja vezano uz MPCC, e, kako će to izgledati dalje, hoćemo li imati izvršne operacije ili ne. Mislim da je to jedno e, relevantno pitanje, nažalost ne mogu na njega sada dati odgovor. Htio bih spomenuti da je predviđena revizija u 2018. godini i možda bi bilo dobro vidjeti u kojoj mjeri je ova struktura učinkovita i kako funkcionira. Mislim da će na taj način države članice već steći određeni dojem o tome na koji način mi ovdje iz Brisela možemo upravljati tim misijama i što bi bilo potrebno ukoliko želimo da se sustav unaprijedi. Mi sada imamo sustav za upravljanje izvršnim operacijama. Kao što znate, mi imamo jedan, jedno multinacionalno sjedište koje su države članice stavile na raspolaganje Europskoj uniji. Spomenuli ste Northwood, imamo isto tako i e, sjedište u Parizu i Berlinu, Podstamu i u nekim drugim zemljama koje su ponudile takvu mogućnost, pa uostalom i NATO u sklopu sporazuma Berlin Plus i oni su nam stavili određene prostorije na raspolaganje i e, u sklopu Alte u Bosni i Hercegovini. Dakle, tom operacijom upravlja SHAPE je li nam potrebna neka drugačija struktura ili ne. E, nažalost, ja ne mogu dati odgovor na to pitanje. To pitanje, na to pitanje će odgovor dati države članice, ali siguran sam da ćemo o tome još razgovarati. Što se tiče učinkovitosti i primjedbi koje je iznio gospodin e, Galer vezano u Pesko i Pepko, mislim da ste sasvim u pravu i mislim da moramo pripaziti da e, naglasak bude na pesku, ne na pepku. I mislim da je to dobro upozorenje svima nama. Rasprava o tome koji će biti konkretni rezultati peska još uvijek se vodi. Istine da smo mi tu temu načinjali i zatvarali već ranije, sada bismo htjeli da se to uspješno zaključi i to je u konačnici odluka koju će morati donijeti države članice, toga morate biti svijesti. Mi smo ovdje kako bismo potpomogli e, taj proces donošenja odluka kako bismo iznijeli određene svoje ideje i kako bismo pomogli da se identificiraju područja u kojima se može postići konsenzus. Da, treba se uspostaviti prava mjera između inkluzivnosti i ambicija. Mi pokušavamo uspostaviti tu ravnotežu. S naše strane glavni cilj je da one države članice koje imaju određene ambiciozne projekte mogu ići korak dalje ali na način da drugi ne budu ostavljeni po strani kako bi oni mogli pratiti e, što se događa i kako se ne bi osjećali zapostavljeni. Dakle, to je naša institucionalna uloga, ali mislim da je to isto tako nešto što e, je važno za Europsku uniju. Mi to nastojimo pokušati na razne načine. E, čak i što se tiče e, modaliteta kojima se vodi rasprava o pesku je inkluzivan. Dakle, i to je inkluzivno. Dakle, mogli bismo, na primjer, to organizirati na način da se samo nekolicina država članica sastane i da drugima pošalju o tome obavijest, da se pobrinu da na kraju imaju kvalificiranu većinu. Međutim, rasprava e, se ne odvija na takav način. Mi uistinu vodimo jednu inkluzivnu raspravu o tome kako će se uspostaviti PESCO. Također mislim da je važno da to ne bude e, jedan, jedna zbirka različitih nepovezanih projekata. Kao što sam rekao, se, vodi se i taj proces e, revizije. Da, e, definirana je nova razina ambicija u sklopu globalne strategije i mi sada provodimo reviziju e, plana o razvoju kapaciteta uzimajući u obzir te nove ambicije pokušavamo identificirati što moramo razviti zajedničkim snagama. Dakle, to je važno ne samo iz razloga što će od toga imati koristi naša vojna industrija, što će se osigurati ekonomija razmjera i što će nam omogućiti da imamo odgovarajuću razinu tehnološkog razvoja, jer u protivnom kada bismo svi radili izolirano, ne bismo imali postigli isti efekt. Tako da postoje brojne prednosti takve suradnje i mi nastojimo na tome raditi u suradnji s državama članicama. Gospođo Fotiga, vi ste pitali e, kakva su stajališta država članica. Ja mislim da vi dobro znate kakva su čija stajališta. Neke zemlje pokazuju veći entuzijazam, Moram priznati da su neki bili skeptični kada je visoka predstavnica postavila pitanje stalne strukturirane suradnje, no imam dojam da se najveći dio te skepse odnosio na to e, koliko se stvarno može postići i koliko smo spremni daleko ići u tome. E, sjećam se kada smo bili sa ravnateljima za obrambenu politiku da je e, odjek bio prilično hladan kada je to predstavljeno. Međutim, sada se svi pitaju na koji način možemo učiniti taj iskorak, i kako da to bude što, što djelotvornije. Dakle, postoji ta politička volja da se krene dalje i ja u najmanju ruku želim u to vjerovati. Zatim, što se tiče pitanja tko će sudjelovati u stalnoj strukturiranoj suradnji, Jasno je da bi bilo u interesu Europske unije, odnosno pitanje je li u interesu Europske unije da sudjeluju i neke države koje nisu u članstvu Europske unije i one mogu također pomoći u e, pripremi nekih projekata i mislim da je to također pitanje koje je relevantno i o kojemu se trenutno raspravlja među državama članicama. on um, ah, participation in one project. Sudjelovanje u pojedinačnim projektima, pitanje gospodina Paškua i daje li to pravo glasa u Peskovu. Pitanje je sljedeće. Dakle, kao prvo, prihvaćanje zajedničkih e, obveza, a to moraju sve članice PESCO-a i to znači recimo izdvajanja za obranu, za sudjelovanje u e, projektima i također sudjelovanje u operacijama i to su tri glavna područja o kojima govorimo. Dakle, tu treba odrediti prag ili određenu razinu obveze koje će zemlje članice preuzeti u okviru toga. I onda prelazimo na konkretne projekte koji pretaču u stvarnost ove obveze. I te obveze trebaju omogućiti usklađivanje suradnje koja mora biti doista stvarna suradnja, a ne samo koordinacija rada na projektima. Dakle, ne biste kao zemlja članica mogli sudjelovati u pojedinačnim projektima, trebate preuzeti obvezu, a onda sudjelovati u projektima. I to vam daje pravo glasa, a pravo glasa imate samo u onim projektima u kojima sudjelujete. Ako se odlučili ne sudjelovati u određenom projektu, onda nemate niti pravo glasa u tom projektu. zatim također snage koje upućujemo. Naravno da nam trebaju te snage, ali i druge snage i svjesni smo toga. I također plan razvoja sposobnosti vodi računa o tome. Obrana je sada uglavnom u rukama zemalja članica i NATO-a sukladno članku petom i zbog toga se Europska unija specijalizirala za odašiljanje snaga i to je sada još uvijek prevladavajući način rada. Visoka predstavnica tu međutim spominje i obranu Europe, ne u e, zajedničkoj sigurnosnoj obrambenoj politici. Mi razvijemo ipak obrambene elemente i tu je Frontex jasan primjer toga. Naravno, u nadolazećim godinama učinit će se više po tom pitanju i imamo zanimljiv primjer toga u Libiji gdje imamo pomorsku operaciju u tijeku u okviru za eh, p-a. a I također imamo i operaciju Frontexa na sjeveru, dakle to je zanimljiva kombinacija internih i vanjskih instrumenta kojima štitimo naše granice. Dakle, postoji taj prijelaz. I tu se vraćam na konkretno pitanje gospođe Luising o našem prisustvu na moru. Ako pogledamo sada postojeće pomorske operacije u sredozemlju i kod obale Somalije, tu pokrivamo ključna područja za sigurnost Europe i općenito za pomorsku sigurnost i iako je mandat misija nešto ograničen, naročito kada je riječ o onoj kod Somalije, te misije ipak provode ključne sigurnosne funkcije i zapravo idu i dalje od vlastitog mandata samim svojim prisustvom. Postoji još jedna mogućnost, a mislim da je to predviđeno također i u ovom dokumentu koji se nadovezuje na bijelu knjigu, a to je kako stalno prisustvo na moru će u budućnosti Europska unija htjeti imati. I tu možemo predvidjeti stalno prisustvo u središnjem Mediteranu i također kod Somalije, ali to je područje koje trebamo osigurati kako god. Hoće li to biti u okviru operacije ili ne, to je u rukama zemalja članica, ali u svakom slučaju trebamo e, spomenuti također i mogućnost e, stalnog osiguranja tih područja. Dakle, kada je riječ o pomorskoj sigurnosti, Europska unija je tu vrlo aktivna i ostati će aktivna i čitav niz godina. Evo, znam da trebamo odgovoriti na još mnoga pitanja. Ah, I on, common uh, naravno, trebam se osvrnuti na pitanje zajedničkih troškova. Naravno, svaka potpora koju nam možete pružiti bit će dobrodošla. Mislim da sam i onako previše oduljio. Još jednom hvala na tome što ste me pozvali danas i još e, jednom ponavljam da ostajem na raspolaganju svima vama. Hvala, se Serrano, na ovom izlaganju. Naravno, ono je bilo e, vrlo informativno, sveobuhvatno i mnogo smo naučili iz toga. No, u svakom slučaju mislim da ćemo vas e, ponovno pozvati kako bismo nastavili raspravu o onome što ste već spomenuli, odnosno povezivanje čitavog niza mjera i suočavanje s prijetnjama. I akcije koje poduzimamo na različitim područjima od interesa, tako da se unaprijed radujem e, vašem e, dolasku na buduće sastanke i još jednom hvala. Please important points. Imamo još e, dvije važne točke na dnevnom redu. Prva je kratko izvješće o proljetnom zasjedanju Parlamentarne skupštine NATO-a u Tbilisiju u Gruziji. Predsjednica, odnosno voditeljica izaslanstva DNAT je ovdje, gospođa Eva Kajli, koju ću odmah dati riječ. Proječno zasjedanje parlamentarne skupštine održano je od Bilisi u Gruziji od 23. do 29. svibnja i to je prvi puta u niz godina da je taj sastanak organiziran u nečlanici NATO-a i to pokazuje zalaganje NATO-a da se proširi na e, treće zemlje. Ja sam predvodila izaslanstvo sa tri zastupnika, gospodina Fernandesa Honesa iz SID-a, gospodin Krašnodevski iz ECR-a i gospodin Radoš iz ADA su sudjelovali u izaslanstvu. Evo imam e, tri e, točke o kojima želim govoriti, dakle glavna pitanja o kome se razgovaralo na plenarnoj sjednici, a također u okviru plenarnih sastanaka naše delegacije. E, Zasjedanje parlamentarne skupštine je bilo vrlo informativno i relevantno i jedna od glavnih tema bila je suradnja upravo između Europske unije i NATO-a. Tek nekoliko dana nakon sastanka članika NATO-a u Briselu, dakle suradnja je bila visoko na dnevnom redu plenarne i odbora i izneseno je izvješće o toj suradnji i o izazovima s kojima se suočavaju obje organizacije. E, prvi puta je Europski parlament e, mogao dati značajan doprinos e, nacrtu izvješća parlamentarne skupštine NATO-a i o tome je poveo računa i izvjestitelj NATO-a. Naš doprinos je naišao na uvažavanje i uspjeli smo dati značaj doprinos za glavnom e, tekstu. Pitanje e, industrijske osnovice i također istraživanje i razvoja, naročito e, prijedlog Fonda za obranu je usvojen, a o tome se također razgovaralo na dva odbora. Osim toga, djelatnosti su se usredotočile na Afganistan, na implikacije klimatskih promjena, na geopolitičke promjene na Artiku, a također i na učinak društvenih mreža na terorizam i također na ratu u Siriji i Iraku i također na suradnju sa Ukrajinom u prisutnosti predsjednika Bundestaga i e, predsjednika parlamenta Gruzije. Parlamentarna skupština je usvojila također i deklaraciju kojom se podupire e, euroatlantska integracija Gruzije. E, to su glavne aktivnosti na plenarnoj skupštini Premijer i e, predsjednik Gruzije su se založili za integraciju i za e, Europsku uniju i u NATO. Istovremeno zamjenik glavnog tajnika NATO-a obratio se skupštini sa e, dva dvije glavne teme koje je preuzeo sa sastanka čelnika u, u Briselu odnosno to su uloga NATO-a u borbi protiv terorizma i pravedna raspodjela tereta između saveznika i u odgovoru na pitanja gospođa Getemoller je e, razuvjerila sudionike u vezi sa SAD-om, naročito sa novim predsjednikom SAD-a i njegovom obvezom da bezuvjetno podupre članak peti Možda postoje još neke nedoumice nakon sastanka skupine G7, ali čuli smo i razuvjeravanja i također G7 smatra suradnju sa NATO-om pozitivnom i parlamentarci su pozvani da e, promiču ovo strateško partnerstvo i također smo zamolili e, i e, zamjenicu glavnog tajnika da kaže nešto o suradnji između Europskoj unije i NATO, a i ona je vrlo pozitivno odgovorila i pozvala na iznošenje daljnjih prijedloga o poboljšanju te suradnje i na kraju imali smo tri bilateralna sastanka koji su organizirani. Dakle, prvi je bio doista važan. Imali smo odlično izvješće voditelja e, misije promatranja u promatračke misije u Gruziji i e, veleposlanika Jankauska koji je govorio o Um, promatračkim aktivnostima Europske unije. Mislim da smo mi jedina međunarodna organizacija koja je prisutna tamo, a također uh, govorilo se o aktivnostima duž administrativne granice. Čini se da je situacija stabilna na terenu i Gruzici su rekli da angažman Europske unije doista tome ključno prinosi kao što su naglasile obje strane i Gruzija i Rusija. E, imali smo također sastanak sa tri člana e, crnogorskog izaslanstva prilikom e, pristupanja Crne Gore Savezu i govorili smo o situaciji u toj zemlji i u području Zapadnog Balkana i izvijestili su nas i o situaciji u Crnoj Gori i uključujući i o istragama u vezi sa navodnim pučem koji se odigrao na dan izbora u Crnoj Gori i o mogućem upletanju Rusije. Imali smo e, sastanak oči u oči sa e, predsjednikom parlamentarne skupštine NATO-a, gospodinom Alijem, koji je tražio taj sastanak i tu smo se složili oko potrebe da ojačamo međuinstitucionalnu suradnju, naročito s obzirom e, na organizaciju zajedničkih događanja i također s obzirom na e, ojačanje uloge e, i aktivnosti denata u Skupštini kako bi se iskoristio pozitivan e, zamah koji daje suradnja između Europske unije i NATO-a. Također, Gruzici su organizirali i jednu terensku posjetu za sudionike administrativne granici blizu Južne Osetije i čuli su gruzijsko mišljenje o cijeloj situaciji i naravno članovi našeg izaslanstva parlamenta su sudjelovali u toj e, posjeti. I želim e, istaknuti još neke mjere koje trebamo poduzeti nakon ove skupštine sa predsjednikom parlamentarne skupštine NATO-a, gospodinom Alijem, dogovorili smo da ćemo sa izaslanstvom DNAT organizirati zajednički seminar na visokoj razini do kraja godine u prostorijama Europskog parlamenta. Kasnije ovoga mjeseca ćemo odrediti temu i poslaćemo ćemo pozive i gospodinu Stolbergu, gospodinu Tajaniju i gospođi Mogherini. E, tom e, prilikom ćemo organizirati zajedničku posjetu vojnom stožeru NATO-a i Europskoj obrambenoj agenciji ovdje blizu Brisela, odnosno u Briselu. I također trebamo ispratiti i zajedničko izvješće o suradnji između Europske unije i NATO, a o kojem će se ponovno razgovarati i vjerojatno usvojiti na sljedećoj godišnjoj sjednici parlamentarne skupštine NATO-a od 6. do desetog ove godine. Evo, to je bilo sve. Hvala vam lijepa. Ako želite još to čuti, samo nam javite. Hvala na ovom eh, kratkom, ali vrlo informativnom izvješću o sastanku Parlamentarne skupštine NATO-a u Tbilisiju. Evo, Mi smo ugostili e, zapovjednika Europske vojne misije u Gruziji dva puta ovdje u Briselu. A također e, smo i obišli stožer i posjetili smo obhodnju koja obilazi administrativnu granicu. Dakle, rekla bih e, da je Europski parlament eh, stalno prisutan eh, i u tom području i da stalno obraća pažnju na tu misiju. Evo, čini se da se nitko drugi ne javlja za riječ eh, po ovom pitanju. Tako da bih sada trebala započeti sa izvješćem o Japanu. ali budući da smo malo dulje razgovarali o provedbi globalne strategije Europske unije s obzirom na nadolazeće Europsko vijeće i budući da smo imali podulju raspravu o tome, mislim da bi bilo dobro odgoditi ovu točku dnevnog reda do sljedećih sastanaka ili jednog od sljedećih sastanaka SEDA. Dopustite mi samo da kažem da je misija SDA u Japan e, bila doista važna i vrlo zanimljiva. Te mnogi sudionici smatraju da je bila vrlo uspješna. Sastali smo se sa visokim dužnosnicima u japanskoj vladi, uključujući i ministra vanjskih poslova, gospodina Kišija, brata e, premijera Abea i sastali smo se sa ministrom obrane. Imali smo priliku susresti se sa istaknutim članovima parlamenta, što uključuje također i predsjednika skupine međuparlamentarnog prijateljstva, gospodina Išiharu i također smo se sastali sa zapovjednikom samoobrambenih snaga jer sukladno japanskom ustavu oni imaju samo obrambene snage, ne obrambene snage. I da ravnateljem Akademije za obranu u Tokiju i posjetili smo također i jedno brodograđevno poduzeće u Yokohami. I tamo smo vidjeli brodove koje su sada u izgradnji što uključuje i ledolomce i brodove za obalnu stražu i neke druge brodove za civilne operacije na moru. Obišli smo također e, i mornaričku bazu u Jokosuki. I tamo smo razgovarali o pitanjima od zajedničkog interesa u vezi sa sigurnošću i obranom i o izazovima japanskoj sigurnosti razgovarali smo sa zapovjednikom baze i sa zapovjednikom e, japanskih mornaričkih samoobrambenih snaga, a također smo posjetili i jedan japanski ratni brod koji se nalazi u bazi. Imali smo sastanke također sa predstavnicima Japanskog vijeća za nacionalnu sigurnost i tamo smo čuli opsežno izvješće o prijetnjama, ne samo u neposrednom okruženju, nego i šire. Threats, uh, to, to, Iznijeli su nam izvješće i o prijetnjama morskim putovima koji vode iz Europe prema istočnom kineskom moru. To je bilo vrlo poučno, naravno, bilo je poučno čuti nešto i o prijetnjama koje predstavlja sjeverno-korejski režim i to je bila jedna od najvažnijih točaka na dnevnom redu. Evo, nakon ovog eh, kratkog uvoda dopustite mi da odgodim širu raspravu o ovom pitanju do sljedećeg sastanka i sada, budući da nema ništa pod točkom razno, mogu najaviti sljedeći sastanak e, SEDE-a koji će se održati 21. i 22. lipnja. Imat ćemo važne točke na dnevnom redu. Želim e, zahvaliti svim zastupnicima na njihovim e, značajnim doprinosima i našem tajništvu na organizaciji ovoga sastanka. I naravno zahvaljujem našim prevoditeljima koji su se danas pošteno naradili.